Kolegice i kolege. E, molim i gospodina Kalu da sjedne. Kao i obično nemam mu ništa za saopćiti. Možemo preći na e, točku tri dnevnog reda E, razmjenu mišljenja sa nizozemskim ministrom o prioritetima nizozemskog predsjedništva Vijećem Europske unije o pitanjima kao što su proširenje i tako dalje. Naravno e, kritična situacija u kojoj se trenutno nalazimo izbjeglička kriza i tako dalje. E, nas naravno zanima stajalište nizozemskog predsjedništva u vezi sa svim tim pitanjima. Gospodine ministre, vi niste preuzeli predsjedništvo nad vijećem baš u najjednostavnijim vremenima. Mislim da se e, u posljednjih 35 godina E, parlament sada nalazi u najtežoj situaciji, odnosno vremena su najteža usporedi sa proteklih 35 godina. Ali ja sam siguran da je Nizozemska upravo prikladan, prikladna e, zemlja za preuzimanje predsjedništva u takvoj situaciji. Izvolite, gospodine ministre, imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Prije svega, Htio bih reći da sam e, jako sretan što sam opet ovdje u Europskom parlamentu i kao što uvijek kažem, vi ste jedina izabrana, vi ste jedina institucija u Uniji sa izabranim članovima. E, i ovdje ovo je institucija u kojoj postoji stvarna moć i gdje politika ima pravi sadržaj. Od našeg prošlog predsjedanja u 2004. godini mnogo toga se promijenilo, uključujući i u parlamentu i e, parlament sada je postao e, punopravni suzakonodavac. E, mi planiramo pojačati i intenzivirati dobre odnose koje imamo s parlamentom i e, stvarno se radujemo našoj e, bogatoj e, intenzivnoj suradnji tijekom našeg predsjedanja. Zato se radujem što ću u parlamentu predstavljati vijeće tijekom našeg predsjedanja skupa sa mojom kolegicom Janine Hennis, nizozemskom ministricom obrane i bivšom zastupnicom u parlamentu ovdje. Htio bih započeti sa e, kratkim opisom nizozemskog predsjedništva i naših prioriteta za sljedećih šest mjeseci. A nakon toga s vama ću razgovarati o pitanjima koje su povezana sa e, proširenjem Europske unije i u sljedeće e, rasprava u kojoj ćemo sigurno govoriti o migracijama. E, mi smo preuzeli predsjedanje Vijećem Europske unije u vrlo teškim uvjetima, uvjetima u kojima je postalo jasno koliko je europska suradnja važna. Mi se trenutno borimo s ekstremizmom, e, bavimo se problemom migracija i vrlo kompleksnom i krkom situacijom e, na istočnim granicama Unije i mnogi e, građani od nas traže odgovore, znači s europske strane traže odgovore i nadaju se europskoj e, suradnji da im ublažimo strahove koji se tiču gospodarstva ili, e, ili pitanja migracija u ovim teškim vremenima vi kao partner ste nam potrebni da bismo uspjeli održati obećanja kako bismo postigli e, bolju i e, svjetlju budućnost za sve europljane. I siguran sam da mi europljani imamo e, dovoljno pameti, vještina i volje da prevladamo naše poteškoće. To je bio slučaj u budućnosti, mislim da to danas imamo u istoj mjeri. Jedino moramo biti marljivi i uporni. Vjerujem da je ovo sve moguće i mi ćemo biti iskren partner, ali kad se radi o budućnosti naše zemlje, vaših zemalja, naše Europe, nismo neutralni. Mi želimo da uspjeti. biti, biti ćemo pragmatični i ono što Europi sada treba jest da očekivanja naših građana zaista budu ispunjena. Nizozemsko predsjedanje će se usredotočiti na e, važne stvari, povezat će se sa društvom i aktivno će uključiti e, e, europske narode, poduzeća i poštivat ćemo načelo transparentnosti. Vodit ćemo se za strateškim programom koje je u lipnju 2014. usvojilo vijeće. A fokusirati se na ono važno znači e, fokusirati se na ono što je važno građanima i poduzećima. A opipljivi rezultati jedini su način da ponovo pridobijemo povjerene građana i to nije cilj samo po sebi. E, Europska unija ne može poduzeti djelotvorne aktivnosti bez toga. Konkretno to znači e, e, tražiti e, rješenja problema kao što stoji u strateškom programu Europskog vijeća i mi ćemo tijekom našeg predsjedanja e, se truditi da vijeće e, se drži tog programa. Če, naravno, svjesni smo da nas čeka mnogo neočekivanih situacija gdje ćemo morati djelovati na strateški i djelotvoran način. U području koje vas najviše zanima. Mi ćemo naravno biti potpora visokoj e, predstavnici, ali u tom kontekstu, kao i svako predsjedanje, želimo ostaviti e, traga. Što se tiče vanjske politike, želimo u budućnosti imati uniju koja je sigurna, želimo imati sveobuhvatni pristup, promovirati ljudska prava i osnažiti europske vanjske politike, usredotočiti se na nove prijetnje kao što su hibridno i cyber ratovanje. E, nestabilnost koja okružuje Uniju biti će na vrhu naših prioriteta tijekom predsjedanja. Važno je pristupiti ovim izazovima zajedno i na sveobuhvatan način, uzevši u obzir međupoveznice između vanjskih i e, unutarnjih pitanja sigurnosti. Mislim da je važno ovdje reći da e, Europska unija nije organizacija koja e, može funkcionirati samo u e, dobra vremena. Mi moramo se dokazati e, i u lošim vremenima moramo nastaviti izvoziti stabilnost, u suprotnom ćemo početi uvoziti nestabilnost. U, to znači da naše politike ne moraju biti samo konkretne i pragmatične, nego moramo braniti naše zajedničko europsko nasljeđe. Što se tiče postupka proširenja e, na Zapadni Balkan i Tursku će isto tako ostati e, na visoko na ljestvici naših prioriteta. Politika e, proširenja će ostati jedan od najvažnijih e, alata za promociju reformi u zemljama kandidatima i e, na taj način pridonosit ćemo miru, demokraciji i stabilnosti u susjednim zemljama. Prošle godine brojne krize koje su nas pogodile, posebice migracijska i izbjeglička kriza, pokazale su u kojoj mjeri je važno da surađujemo sa našim bliskim partnerima. Istovremeno moramo se pobrinuti da su e, kandidati za članstvo e, spremni preuzeti sve svoje odgovornosti i moramo paziti da sama Europska unija e, bude sposobna integrirati nove članice. Stoga predsjedništvo pridaje veliku važnost kredibilnosti ovog procesa. Mi ćemo se držati načela kondicionalnosti i zasluga. Ritam e, pregovora biti će e, odlučen e, i na temelju napretka samih zemlje kandidata u reformama, posebice u područjima vladavine prava i temeljnih prava. Tu moramo biti strogi i pravedni. Strogi znači da svi uvjeti moraju biti zadovoljeni bez iznimka. A e, što se tiče e, pravednosti, to znači da moramo svakoj zemlji pristupiti na specifičan način i voditi računa o specifičnim, o specifičnostima e, svake zemlje i pomoći im na njihovom putu reformi. tim u skladu Europska unija mora e, priznati i prepoznati sve e, napretke koji budu postignuti u tim zemljama. Mislim e, da je naj, najvažnije teme u ovom procesu biti će vladavina prava i reforma pravosuđa. Novi način izvještavanja u komisiji je vrlo važan. Mislim da to čini proces mnogo transparentnijim, ne samo za nas, nego i za građane u tim državama i taj proces na taj način postao lakše mjerljiv. Izvještavanje se obavlja ne samo o E, napretku nego i o e, mjerama koje su poduzete, ali i o e, budućim mjerama. Znači po svim područjima borba protiv korupcije, gospodarstvo, vladavina prava i borba protiv diskriminacije. Znači to nije korisno samo za e, te države nego i za socijalne aktere u tim e, državama i e, to će omogućiti građanima da prate na koji način njihove vlade vode te postupke. Nedavno smo Eh, odnosno u posljednje vrijeme smo eh, doživjeli eh, veliki zamah u postupku proširenja. U prosincu smo održali sastanke sa svakom od tri zemlje, Turskom, Srbijom i Crnom Gorom. Bosna i Hercegovina isto tako postala vrlo interesantna ne samo zbog proširenja nego i migracija. Turska je ostala ključan partner za Europsku uniju i na sastanku u studenom i Europska unija i Turska su ponovo potvrdile potrebu da se ponovno pokrene proces pristupanja. E, sa Turskom e, surađujemo na nekoliko važnih e, područja zajedničkog interesa kao što su migracije, sada je to vrlo važno, ali isto tako važne su vanjska i sigurnosna politika, kao što je primjerice odnosi sa Sirijom, zatim borba protiv terorizma, E, energetika, gospodarstvo i trgovina. Djelotvorna provedba zajedničkog akcijskog plana između Europske unije i Turske za izbjeglice i upravljanje migracijama e, će isto tako biti od velike važnosti i mi se zaista radujemo da vidjeti, e, on, vidjeti kakav je napredak postignut na tom području. Međutim, isto tako nas ozbiljno brine jedan čitav niz problema koji je komisija naznačila u svom nedavnom onom izvješću, posebice u području vladavine prava i temeljnih prava. Turska podhitno mora poduzeti korake kako bi e, popravila situaciju e, koju je pogošala u zadnje vrijeme u pogledu nezavisnosti i e, nepristranosti pravosuđa i isto tako što se tiče e, slobode izražavanja. Što se tiče Srbije, isto tako e, smo prošle godine postigli e, značajan napredak, posebice što se tiče Kosova, a isto tako zaključili smo akcijski plan u pogledu u području vladavine prava. E, to nam je omogućilo da otvorimo prva dva e, pregovaračka poglavlja, a nadamo se da ćemo u ovoj godini otvoriti i e, poglavlja 23 i 24. Što se tiče Crne Gore, ona je nastavila svoj stabilan napredak u pregovaračkom procesu sa Europskom unijom. Biti će nužno u ovoj godini u kojoj će se održati parlamentarni izbori da nastavimo aktivni e, dijalog e, sa svim političkim strankama, e, posebice u području borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Što se tiče postupka stabilizacije i pridruživanja sa bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom, brine nas krhka politička situacija u toj državi. Europski parlament, e, kao što znamo, u prošlosti je bio vrlo aktivan e, u e, potpori pri rješavanju problema u toj zemlji. Ono što će biti važno u 2016. će biti održavanje slobodnih i pravednih izbora u travnju i e, provedba komisijinih e, hitnih e, prioriteta za reformu bit će od ključne važnosti za vraćanje povjerenja u politički sustav. Što se tiče Albanije, ona je značajno napredovala u rješavanju ključnih prioriteta za otvaranje pregovora. Međutim, još je toga potrebno učiniti, posebice što se tiče paketa pravosudnih reformi. Što se tiče Bosne i Hercegovine i Kosova, još uvijek smo u vrlo početnoj fazi, ali smo posvjedočili brojnim pozitivnim koracima u posljednje vrijeme. U e, srpnju smo usvojili e, program za reforme za Bosnu i Hercegovinu e, i održali smo prvi, prvo vijeće o stabilizaciji i pridruživanju u prosincu. Državne institucije, međutim, u Bosni i Hercegovini ostaju e, u vrlo krhkom stanju, a e, priprema se i referendum o e, državnim pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj i to dokazuje to krhko stanje institucija. Što se tiče Kosova, pozdravljamo potpisivanje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i nadamo se da ćemo to zaključiti u proljeće nakon što eh, parlament to eh, odobri, nadamo se u siječnju. Eh, što se tiče našeg velikog izazova da nastavimo izvoziti stabilnost, a ne uvoziti nestabilnost, e, tu je od posebne e, važnosti e, vanjska i sigurnosna politika. Naravno, mnogo toga leži i na zemljama kandidatkinjama, ali i na susjednim zemljama. Sve te zemlje, gotovo sve te zemlje, još uvijek imaju relativno nestabilnu situaciju u pogledu vladavine prava i mnogo toga je potrebno učiniti s njihove strane prije pridruživanja Europskoj uniji, ali važno je da mi ne e, okrenemo glavu na drugu stranu, nego da promislimo, da, da nastavimo promišljati e, i pomagati tim zemljama u pronalaženju najbolje e, strategije e, za napredak. Turska ostaje ključna zemlja e, i ključni naš partner. Evidentno je da je čitavo područje Balkana od ključne važnosti za Uniju i da bi oni trebali u konačnici se pridružiti našoj Uniji i mi moramo njima nastaviti pružati potporu u reformama. Kao predsjedništvo mi ćemo biti predani postizanju što većeg napretka u području proširenja, ali mnogo toga je naravno i u rukama samih država članica i država kandidatkinja. Nadam se da tijekom našeg predsjedanja e, ćemo uspjeti, u svakom slučaju ćemo se truditi da budemo djelotvorno predsjedništvo, nadamo se da ćemo biti pouzdar partner koji će Europskoj uniji pomoći u donošenju teških odluka i u provedbi e, dalekosežnih reformi. To će ponekad značiti više Europe, ponekad će to značiti manje Europe, ali nadam se da će u svakom slučaju to uvijek značiti bolja Europa koja će biti spremna za budućnost, Europa koja odgovara i ispunjava očekivanja svojih e, građana. I e, za kraj moram reći da Europska unija mora povratiti svoj mođo i nadam se, veselim se suradnji s vama u sljedećih šest mjeseci. Hvala. Hvala vam eh, lijepa. Imamo već 14 kolega koji eh, su se javili za riječ, eh, a nemamo mnogo vremena i zato ću sada ograničiti ovaj popis. Neću više primati javljanje za riječ, osim dva kolege. Molim vas, e, ako možete govoriti samo pola minute. Dobro, gospodine Breda. A, Dobar dan gospodine ministre, hvala vam lijepa. E, Radujemo raduje ovo što sam čuo o ovom planu, a e, moram priznati da e, program predsjedanja ne sadrži ni jednu jedinu riječ o proširenju i to nažalost je potpuno različito od programa koji je Nizozemska predstavila po prvi put pred dvije godine za svoje predsjedanje i to je isto tako vrlo različito od e, vašeg prethodnog predsjedanja. Međutim, ovdje o tome e, nema govora i zato mi je drago da čujem ovaj vaš e, govor. Što se tiče jedne zemlje koju ste spomenuli, Bosne i Hercegovine, u toj zemlji se mnogo govori o pristupanju i čak se šuška da će sljedećeg tjedna Bosna i Hercegovina predati svoju kandidaturu. Vi ste međutim rekli da su institucije u toj državi e, vrlo krhke. A ja moram reći, e, e, ako mi samo tako odbacimo, ako mi samo tako i ćemo zauzeti takav stav prema bosanskim institucijama, to će biti zeleno svjetlo Dodiku da nastavi ponašati se kako se ponaša. Sljedeći govornik, hvala vam, dobar dan što se tiče sigurne e, strategije, meni je drago da vidim da je to važan prioritet za sljedećih e, šest e, mjeseci i u prethodnim tjednima u Iraku i Iranu se vrlo pogoršala situacija. Nadam se da će se time baviti. I što se tiče situacije u Cipru, e, nadam se da ćete e, tome posvetiti mnogo važnije u sljedećim e, tjednima. Što se tiče proširenja, sad sam se upravo vratio iz bivše Jugoslavenske republike Makedonije i pozdravljam nadzor nad medijima koji vaša zemlja tamo provodi i moram konstatirati da je situacija tamo vrlo loša. Nadam se E, da ćemo se time e, ozbiljno pozabaviti. Zatim što se tiče poglavlja 23 i 24, bilo da se radi o Serbiji ili Turskoj, mi u parlamentu želimo da komisija otvori ta poglavlja s tim e, zemljama. Mi vjerujemo da oni mogu ostvariti napredak, ali još uvijek nismo Eh, još uvijek vijeće nije uvjereno u to da je napredak tamo moguć. Mi se nadamo da ćete vi u tome uspjeti. A što se tiče kurskog mirovnog procesa, to niste spomenuli i s tim trebamo eh, nastaviti raditi. Hvala lijepa. Eh, Hvala vam. Gospodine Kunders, želim vam puno uspjeha i Nadam se da ćete biti mudri za vrijeme vašeg predsjedništva. Ja bih usporedio Izrael, to odnose Izraela i Europske unije. I to posebice što se tiče jedne teme. Kako ćete inicijative pokrenuti kako biste unaprijedili odnose između Europske unije i Izraela? A drugo pitanje je, u proteklih nekoliko mjeseci došlo je do bojkota palestinskih teritorija. Pokrenuta je mm, negativna kampanja kad je riječ o označavanju proizvoda koji dolaze iz pojedinih palestinskih područja. Kakav je točno cilj te kampanje? Eto, htio bih vam skrenuti pozornost e, na tu temu. Prema mojem mišljenju, ovo bi moglo imati vrlo negativnu ulogu na e, utjecaj Europske unije na Bliskom istoku. Hvala vam, sada sljedeći govornik. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Želim toplu dobrodošlicu gospodinu Kendersu. I vi ste, ministre, lijepo rekli da moramo imati prioritete, da se moramo koncentrirati na vrlo bitne stvari, zato što ovo predsjedništvo se uvelike razlikuje od vašeg predsjedništva prije stupanja na snagu Lisabonskog ugovora. Liberali smatraju da vanjske granice šengenskog prostora moraju biti osigurane. Ne želim reći zatvorene, želim reći osigurane. Stoga moramo um, paziti na to tko želi doći u Europu tražeći radno mjesto, tko traži zaštitu, a tko traži azil. Jako je važno da kriminalci ili teroristi ili osobe sa uh, lošim namjerama da se dobro profiltriraju, a bez odgovarajućeg nadzora granica to neće biti moguće. Stoga smatram da to mora biti jedan od prioriteta nizozemskog predsjedništva. Isto vrijedi za parlament i za komisiju. Komisija je predstavila svoje planove i njih treba prevoditi. Zatim, druga stvar. Rusija krši međunarodne propise. Mora ponovno početi eh, poštivati međunarodno pravo kad je riječ o Krimu, Ukrajinu, Gruziji i Moldaviji. U protivnom neće biti moći ukinuti e, sankcije ili smanjiti sankcije. Treća stvar, što se tiče e, leta MH17, avion je srušen i počinitelje treba kazniti. I Europska unija mora podržavati taj postupak. Kad je riječ o Bliskom istoku, naravno i Europska unija mora odigrati svoju ulogu i ne biti samo soft power, već i malo stroži. Hvala vam. što je e, Hvala vam. Ja smatram da svako predsjedništvo mora nastaviti sa radom koje je započelo prethodno predsjedništvo. Mm, jer ovaj sadašnji sistem ne dopušta kolektivan rad. Mislim da nema ni jedne zemlje koja će u potpunosti preuzeti odgovornosti Europske unije samo zato što predsjeda Europskom unijom. Druga stvar, mm, Turska bi se mogla pretvoriti u novu Siriju. I ako Europska unija ne poduzme koordinirane mjere, bojim se da ćemo se pronaći pred novim valom izbjeglica ovoga puta iz Turske. To će biti najvjerojatniji Kurdi koji će dolaziti u Evropsku uniju. I na kraju želim pitati gospodina Bronka. Je li moguće organizirati posjet u regiji Diyarbakir? Tamo se odvijaju strašni sukobi, borbe, e, ubijaju se civili. Mislim da bismo trebalo ta, trebali tamo otići u posjet. Hvala lijepa. Mi smo u proljeće bili u Turskoj i tamo smo vrlo intenzivno razgovarali sa predstavnicima turskih vlasti i o kurdskom pitanju. E, naravno da je e, članovima odbora slobodno ako žele otputovati u Dibak jer oni to mogu. Hvala vam. Gospodine Kunders, dobrodošli. 6. travnja ćemo u Nizozemskoj imati e, referendum o sporazumu o pridruživanju s Ukrajinom. Ukrajinski parlament je izrazio svoje slaganje, nizozemski parlament također. Naravno ne moram govoriti o tome kakav će biti utjecaj ako nizozemski građani glasaju protiv sporazuma o pridruživanju sa Ukrajinom. Moje pitanje je sljedeće. Koji su planovi nizozemske vlade kad je riječ o kampanji e, za dakle za referendum, za sporazum o pridruživanju. Plenković. Hvala vam sada gospodin Plenković. Thank you very much, Mr. Uh, Mr. Minister, Hvala vam gospodine Brok, gospodine ministre, hvala vam što ste nam objasnili ključne prioritete vašeg predsjedništva. Ja imam dva pitanja. Pitanja su vrlo osjetljiva i vrlo uh, važna za nizozemsko procjedanje. Jedno se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, a drugo na Ukrajinu, budući da sam ja voditelj e, delegacije za odnose s Ukrajinom. U uvodu ste rekli da ćete dobro razmišljati i imati otvoreno srce u vašem predsjedništvu. Bosna i Hercegovina ima posebne konotacije za e, nizozemsku. U ovom smo parlamentu usvojili rezoluciju o Srebrenici prošle godine, o 20. obljetnici od Srebrenice. A ove godine, nakon 20 godina od Daytona, organizirali smo vrlo važne konferencije u ovom parlamentu i vidjeli smo da predsjedništvo Bosne i Hercegovine namjerava podnijeti službeni zahtjev za članstvom u Europskoj uniji. Ovo je vrlo važan trenutak za svaku zemlju. Stoga vas molim da poštujete želju Bosne i Hercegovine. Zato što članstvo u Europskoj uniji je ljepilo koje će zadržati zemlju cjelovitu, i zanima me planirate li organizirati nekakav događaj kojim bi se na odgovarajući način obilježio ovaj važan trenutak u odnosima između Bosne i Hercegovine i Ukrajine i Europske unije. Što se tiče Ukrajine, to je također vama vrlo važno nakon rušenja aviona nizozemskog. Mi bismo vam u parlamentu stvarno željeli pomoći da usmjerite raspravu kako bi e, vaš referendum završio sa pozitivnim ishodom. Jer znamo da ukoliko vaši građani glasaju ne, da će to imati negativne učinke. Hvala vam sada gospođa Piri. Hvala vam. Hvala vam ministre na, vašim, na vašem uvodu i doista pred nizozemskim predsjedništvom su veliki izazovi. No ja bih eh, htjela spomenuti eh, jednu temu, a to je Turska. Kako vi ocjenjujete spremnost turske vlade da eh, provodi svoje obveze? Zajednički akcijski plan o migraciji, o tome vam govorim. Naravno, svi se slažemo da je Turska ključan partner kad je riječ o suradnji u ovoj temi. I čak i ako se e, ciparsko pitanje riješi, da li vidite nekakve prepreke otvaranju poglavlja 23 i 24 o vladavina prava? Isto tako čula sam da ste spominjali i slobodu medija i vladavinu prava u toj zemlji. Evropska unija, čak i vijeće, su bili malo pretihi uh, o toj temi u proteklih nekoliko mjeseci. I još jedna zadnja točka. Mislim da smo pred e, vrlo opasnim situacijama u kur, kurdskim regijama. 300 tisuća je raseljeno ljudi, a više od 160 tisuća je poginulo. Pro, e, sinoć su se dogodili oko 7 do 8 napada PKK u smislu osvete u toj regiji i zanima me što planirate učiniti u tom području i kako smiriti situaciju. Fotiga. Gospođo Fotiga, hvala vam. Ministra, želim vam dobrodošlicu u e, parlament i želim vam sve najbolje u vašem predsjedanju. Ja bih vam postavila tri pitanja i htjela bih čuti vaš komentar. Nedavno se dogodio čitav niz e, sumnjivih smrti visokih dužnosnika u e, Rusiji. Jedna od je došla jučer o smrti mm, jednog važnog disidenta i novinara Vladimira Pribilovskog. Stoga bih voljela čuti vaše komentare. A što se tiče mm, katastrofe u Smolensku, zanima me mm, što možete nam reći o istrazi oko pada, to rušenja aviona u Ukrajini. Treće pitanje je, se odnosi na Gruziju te na mm, činjenicu da se Gazprom upliče u zapravo vrlo dobru energetsku politiku te zemlje i slažem se sa e, gospodinom Plenkovićem i sa njegovim bojaznima koje je izrazio o Ukrajini. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Gospodine e, ministre, pažljivo sam vas e, slušala, ali niste spomenuli neke stvari. To su, dakle, mirovni, mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine te Iranu. Zanima me zato, zašto ste rekli da vi nećete voditi kampanju? Mm, to nam mora biti jasno tako da bismo i mi e, znali kako reagirati. Ono što ste rekli o izvozu stabilnosti je dobrodošlo, no činjenica je da u praksi se to baš i ne događa. Smatrate li da ako zaustavimo izvoz oružja u Saudijsku Arabiju, da bi to moglo zaustaviti nestabilnost u ovom visoko eksplozivnom e, području? Treće, vrlo često vidimo upravo suprotno, a to da načela nisu baš e, čvrsta i inače se njima trguje ako su nam u kratkoročnim interesima. I to je posebice slučaj e, sa mm, prebrzo dogovorenim sporazumom sa Turskom o upravljanju e, izbjegličkom krizom. Zatim vidimo da u vijeću nema e, dogovora o tome kolika su sredstva potrebna i zanima me koja su prepreke, koje zemlje imaju problema. Slažete li se da je vrlo teško za Europsku uniju pritisnuti Tursku ako sama ne ispunjava svoj dio sporazuma? I na kraju, koliko je vjerojatno da će Turska e, uspjeti smanjiti priljev migranata kada službeno kaže da ne može zatvoriti granica sa Sirijom? A eto, rezultate toga smo vidjeli u nedavnoj, nedavnoj tragediji u, um, u Istanbulu. Znamo da su e, pristaše Daesha u Turskoj i mislim da na ovaj način smo samo e, outsourcali naše probleme i da ih nećemo uspjeti na taj način riješiti. Hvala vam, sada gospođo Hautala. Hvala. Gospodine ministre, dobrodošli u naš parlament. Ja se veselim suradnji sa vašom e, vladom. I baš kao što su kolegice s Argentini i Šake rekle o referendumu, koliko ja znam, ovo će biti prvi referendum u području Europske unije koji se e, direktno odnosi na vanjske odnose. a ja smatram da ćete vi željeti biti vrlo jasni o tom pitanju. Pred vama je ogromna odgovornost, govorimo o e, procesima pridruživanjima sa e, Gruzijom i Moldovom te Ukrajinom i mm, ja se nadam da nećete dopustiti da se to upliče na unutarnje poslove u vašoj zemlji. Mi to ne želimo. Molim vas da naučite lekcije iz prošlih pogrešaka, prošlih vlada, o tome da ne želite voditi kampanju. Ako ovaj referendum e, završi negativnim ishodom, to će značiti da Ukrajina i ostale zemlje na istoku da će ostati pod e, kapom Rusije. Čudi me što niste gotovo ništa rekli o Rusiji. Što planirate učiniti s obzirom na zabrinjavajuće razvoje događaja u Rusiji? Trenutačno imamo oko desetak e, zakona koji su vrlo represivni prema civilnom društvu i aktivistima za ljudska prava. E, hoće li nizozemsko predsjedništvo moći promijeniti, to jest utjecati na promjenu tih trendova? I'm sure that the Dutch will make sure that it... Ja sam siguran da će se ministar pobrinuti da e, referendum završi pozitivno jer će se u protivnom njemu zakomplicirati život. The floor has Mr. Corvin Mike. Hvala vam sada gospodin Korvin Mike. Hvala. Gospodin je rekao da ovdje sjedimo u jedinom demokratski izabranom tijelu Europske unije i da Europski parlament ima pravi utjecaj na sve europske teme. A gospodin predsjednik je rekao da se nalazimo u iznimno teškoj situaciji. Moje pitanje je sljedeće. Ovo je teška situacija. Demokratski izabran parlament ima e, napokon utjecaj na europske e, poslove. Hvala vam lijepo. Želim se zahvaliti gospodinu ministru na uvodnom izlaganju, no imam jedno partikularno pitanje. Imam jedno partikularno pitanje, e, a odnosi se na jugoistočnu Europu, bolje rečeno na Bosnu i Hercegovinu. E, tijekom izlaganja ste rekli da ne želite izvoziti stabilnost niti uvoziti nestabilnost. Ako je tako, onda e, pristup prema Bosni i Hercegovini treba biti inkluzivan i treba razumjeti delikatnu i geostratešku situaciju ove zemlje. Imajući u vidu da smo nedavno obilježili 20. godišnjicu Daytona, ali i ne zaboravljajući poznati masakr u Srebrenici, Smatram da je jedan od prioriteta nizozemskog predsjedanja treba biti prihvaćanje aplikacije Bosne i Hercegovine, čime ćemo dati poticaj da institucije koje ste spominjali i govorili da su krhke, da ih potaknemo na daljnju implementaciju i ispunjenje poznatih kriterija. Isto tako smatram da bi pozitivan pristup bio, e, rekli ste implementacija reformske agende će biti ključna, no činjenica je da mi moramo pokazati da vjerujemo u Bosnu i Hercegovinu i time onemogućiti procese poput referenduma u Republici Srpskoj čime bismo pokazali da zaista želimo europski eh, i europski eh, put Bosne i Hercegovine. Gomez. Gospođo E, sviđa mi se kako ste postavili dilemu dakle, za izvoz stabilnosti ili uvoz nestabilnosti. Stoga i mene brinu posljedice vašeg referenduma, to je referenduma u Nizozemskoj o Ukrajini. Moje pitanje, možemo li mi doista nešto učiniti za stabilnost u Siriji ako nastavimo sa ovakvim postupanjem prema Saudijskoj Arabiji. Zar nije to proturječno? Isto, e, isto proturječje vidimo i u Turskoj, kao što je rekla Kati Piri. I na kraju Libija. Libiju niste spomenuli, ali mislim da je Libija zapravo najgore mjesto kad je riječ o izvozu e, nestabilnosti i ofenzive na Europu. Nismo uspjeli osigurati SSR. I da, možemo mi govoriti o hibridnom ratovanju i tako dalje, ali mi trebamo osnovnu zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, ali nju ne vidimo nigdje. Hoćete li vi pokrenuti e, novu fazu u tom području? Hoćete li se koncentrirati na prijetnje Daesha? I to ne samo u Libiji, danas je se dogodio napad i u Indoneziji ali e, Libija je zapravo instrument daješa protiv nas. Hvala lijepa gospodine ministre. E, kolege su već pitale u vezi sa referendumom u Nizozemskoj Ukrajini. Možemo li poći od pretpostavke da će se u Nizozemskoj raspravi e, imati na umu i činjenici da bi E, pobjeda protivnika bila zapravo išla na, na ruku Moskvi. E, nakon objavljivanja izvještaja o obaranju aviona postavlja se pitanje e, što će se dalje događati u vezi sa tim, tom tragedijom. E, postoje neke naznake da će se za vrijeme vašeg predsjedništva e, početi raditi na Europskoj bijeloj knjizi e, sigurnosti i obrane. Možete li o tome nešto reći? I za kraj rekli ste da je Turska naš ključni partner, tu sigurno imate pravo, ali tog e, ključnog partnera moramo opisivati u svoj njegove kompleksnosti i ne smijemo zbog e, pitanja izbjeglica zabo, izgubiti iz vida činjenicu da se tamo upravo odvija nešto e, što se može nazvati i građanskim ratom već postoji 200 tisuća izbjeglica iz e, jugoistočnog dijela Turske gdje se odvijaju sukovi, tako da to je doista krizno područje i to ne smijemo izgubiti iz vida. Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala lijepa. Gospodine ministre, ja se slažem da što se Ukrajine tiče e, imamo dovoljno izazova, e, međutim može se dogoditi da nam se da se uskoro tim izazovima pridrže još neki. E, ja se uzdam da ćete vi učiniti sve što možete kako biste svojim građanima objasnili situaciju, ali e, da li postoje plan, postoji plan B ako se stvari počnu razvijati u neželjenom smjeru, da li postoji plan B, možete li s nama podijeliti svoja mišljenja o tome. Kao drugo, Rusija je E, odluku Europske unije da razvijemo svoje odnose sa našim susjedstvom e, primila kao izazov. E, ugovore o slobodnoj trgovini sa zemlje Istočne Europe oni ne žele. Dakle, koliko su za vas važni, to, toliko više se vidi koliko su važni ti ugovori o slobodnoj trgovini. Dakle, u, politici, trenutnoj politici Rusije prema tim zemljama ja e, ne vidim neke e, pozitivne naznake, možete li nam reći nešto o tome? E, nadalje, što se tiče zajedničke evropske obrobene i sigurnosne politike, mislim da nam toga potrebno više. Hvala lijepa. E, gospodine ministre, imate riječ. Hvala lijepa na pitanjima. Želim zahvaliti članovima odbora što su e, postavili vrlo važna pitanja. E, što mi daje mogućnost da ovdje govorim o temama proširenja i zajedničke sigurnosne i obrambene politike, što će biti važna tema u predstojećim mjesecima na vijeću. E, ja ću odgovoriti na sva pitanja koje ste postavili, ali e, očito je da je predsjedništvo e, u što se tiče zajedničke sigurnosne obrambene politike drugčije nakon Lisabonskog ugovora nego što je bilo prije njega. Dakle, ja ću se koncentrirati na pitanja proširenja i naših sigurnosne i obrambene politike šta se tiče na primjer pitanja Sjeverne Afrike, Libanona i tako dalje, migracije i tako dalje. E, Biće mi drago kao predstavniku vijeća odgovoriti na neka pitanja, ali mislim da je e, zapravo visoka predstavnica e, ta koja je nadležna za to područje politike i koja je ta koja bi vam trebala odgovarati na ta pitanja. E, u vezi sa temom koju ste spomenuli e, izvoženje nestabilnosti, e, stabilnosti ili uvoženje nestabilnosti. Moja kolegica će doći na razmjenu naš mišljenja samo osobito o tim temama. Mi imamo jednu dobru strategiju za Europsku uniju, ja sam uvjeren da E, u ovom svijetu koji se tako brzo mijenja i gdje e, toliko sila postoji oko Europske unije čiji se utjecaj povećava ili smanjuje, e, mi više ne možemo samo razgovarati o tim stvarima, moramo e, pojačati, ojačati naše politike, mi moramo osigurati to da imamo, e, da postignemo da svi naši kombinirani instrumenti zapravo funkcioniraju. Dakle, e, mi možemo pritom uspjeti jedino ako budemo jedinstveni. E, na primjer, što se tiče Balkana, Sirije, Sjeverne Afrike, mi smo tu u jednoj drugčijoj poziciji, ako pogledam pregovore koje smo imali u Lavaleti, jasno je da Evropska sada, da Evropska unija sada pregovara potpuno drugčije nego što je to bio slučaj prije nekoliko godina. E, mi sada imamo popis onoga što hoćemo, dakle sad je to jedan drugi tip pregovora. E, dakle, e, politika postaje važan dio te ravnoteže između izvoženja stabilnosti da ne bismo uvozili nestabilnost. Ja se uzdam da ćemo pod vodstvom visoke predstavnice e, osigurati da se e, naša politika u tom području ne samo nastavi razvijati, nego i da dovede do konkretnih e, rezultata koji su naši ciljevi u toj politici. Od svih pitanja koja ste postavili, odgovorio bih na sljedeći način. Kao prvo, što se tiče proširenja, dopustite da počnem od pitanja e, gospodina Prede i drugih također Plenkovića o Bosni i Hercegovini. Mislim da je važno reći da je prošle godine vijeće poduzelo nekoliko inicijativa, osobito iz razloga koje ste spomenuli, kako bi se pomoglo Bosni i Hercegovini u e, njihovim reformskih procesima. E, mi smo doista podržali ta nastojanja i to je dalo jedan pozitivni e, poticaj. Dakle, postoje već pozitivni rezultati što se tiče tih procesa reformi. Ja sam naravno svjestan poruka u bosanskim medijima e, da se e, bosanska vlada, vlada Bosne i Hercegovine nastoji zatražiti članstvo u Europskoj uniji u neposrednoj budućnosti. Naravno, ako se ne varam, o tome je odlučilo njihovo predsjedništvo. Ako Bos, vlada Bosne i Hercegovine odluči e, zatražiti članstvo u Europskoj uniji, e, mi ćemo naravno zaprimiti e, taj zahtjev i proslijediti ga vijeću na diskusiju. Dakle, mi mislimo da je potrebno da se tamo stvari pomiču naprijed, ja imam prijatelje u Bosni i Hercegovini, ali na vijeću je da odluči da li su uvjeti za E, traženje članstva ispunjeni. I od ključne važnosti da Bosna i Hercegovina počne pokazivati da je e, počela ostvarivati značajan napredak. To je također i stajalište koje je vijeće usvojilo u svojim zaključcima u prosincu 2015. godine. Mnogi od kolega pitali su o procesu proširenja u e, vezi sa Turskom. E, to su ključna pitanja trenutno za Europsko vijeće jer ono što vidimo je da e, zapravo vjerodostojnost cijelog tog pregovaračkog procesa o pristupanju Turske kao zemlje kandidatkinje je povezano naravno sa pitanjem migracija koje je veliki, dio, veliki broj vas spomenuo. Dakle, važno je osigurati da sporazum o kojem e, koji je postigla Evropska unija sa Turskom se implementira e, i naravno pri tome treba e, voditi računa o cijeloj geopolitičkoj situaciji, možda ne formalno, ali barem neformalno. E, netko je spomenuo da Turska prijeti da postane druga Sirija. Naravno, postoji zabrinutost u vezi sa slobodom medija. Ja dijelim tu vašu zabrinutost. Mi ćemo nastaviti baviti se tim e, pitanjima, a u vezi sa procesom pristupanja to će naravno biti jedno od prioritetnih pitanja u našim razgovorima sa Turskom. Naravno, naš plan e, predviđa e, daljnji nastavak pregovora sa Turskom, a sa ciljem E, implementacije, odnosno operacionalizacije europskih prioriteta, a to su e, naš sustav vrijednosti, poštivanje prava i e, vladavine prava i naravno otvaranje poglave 23 i 24. Komisija će podastriti izvješća u vezi sa Turskom u vezi sa ta dva poglavlja. Naravno da se radi o pitanju Cipra koji ostaje otvoreno pitanje. Komisija je izrazila e, svoju posvećenost e, nastavljanju rada kako bi se otvorila daljna poglavlja. Naravno, do proljeća 2016 žel, e, cilj je da se e, otvore poglavlja 15, 23, 24, 26, ali naravno da li će se ta poglavlja doista otvoriti ovisit će e, o mnogim faktorima. Sve zemlje članice pritom moraju biti uključene i naravno Turska mora odraditi svoj dio posla. Što se tiče pitanja ljudskih prava na jugoistoku Turske, ja se slažem sa e, velikim brojem vas koji su izrazili svoju zabrinutost u vezi sa tom situacijom. Ono što nam je doista e, hitno potrebno je tamo prekid vatre i mirovni proces. Ja pozivam sve stranke, strane u e, tom sukobu da učine svoj dio, daju svoj dio doprinosa kako bi se to postiglo i kako se ne bi iz tog dijela Turske počeli pojavljivati izbjeglice. E, Naravno, e, svjesni smo e, e, da postoje i civilne žrtve i da su neke od javnih institucija, uključujući škole, zatvoreni. Materijalna šteta je naravno velika, iako je to od sekundarne važnosti u usporedbi sa ljudskim žrtvama. Naravno, turska vlada se mora boriti protiv terorističkih terorističke prijetnje, ali e, mjere moraju biti proporcionalne i moraju se poštivati ljudska prava. E, kao što ste e, svjesni, vijeće je za prekid vatre i zatražilo je to od Turske. Dakle, ja se doista slažem sa analizom koju ste vi izrazili i vašim stajalištima naša, e, naš angažman tu biće vrlo e, proaktivan. Što se tiče Cipra, mi se nadamo, ali ja mislim da tu postoje pozitivne naznake da se ta situacija, da se taj problem može razriješiti za vrijeme našeg e, predsjedništva. U posljednje vrijeme ostvaren je značajan napredak na tim pregovorima, mislim da tu postoji jedan pozitivan pomak i zamah Europska, e, naravno radi se o pitanjima koje imaju veze sa našom pravnom stečavinom e, i mnoga su tu pitanja otvorena u e, toj posljednjoj fazi pregovora. Dakle, važno je da ostane, da naš, naša podrška ostane konstantna E, i naravno mi ćemo vas nastaviti informirati o napretku tih pregovora i tog procesa. E, mi smo mišljenja da se to, ta, taj problem može riješiti, e, komisija intenzivno radi na tome. Dopustite mi još da kažem nekoliko riječi o pitanju migracija, jer to je naravno jedno od ključnih, ako ne i ključno područje kojima se nizozemsko predsjedništvo bavi e, iz dana u dan. Dakle, e, važno je istaći, e, važno je zadržati i postići povjerenje među zemljama. Mi već vidimo da tu postoji nekoliko komponenti, možda su tri, kao što je gospodin von Balen spomenuo, jačanje vanjskih, kontrola na vanjskim granicama, odgovarajuće E, kontrole, dakle razlikovanje između onih koji traže azil i onih koji, kojima azil nije potreban. Drugo pitanje je suradnja unutar Europe, dakle kako ne bismo imali negativnu spiralu e, nego pozitivnu, dakle jer mnoge e, zemlje su sposobne i trebaju dati svoj doprinos u našem nošenju sa ovom velikom humanitarnom krizom E, pri čemu naravno igra ulogu naš e, odnos sa Turskom. E, činjenica je da nismo još vidjeli dovoljno dovoljno efekata od našeg sporazuma s Turskom kad je riječ o priljevu izbjeglica, ali naravno da je to u prvom redu odgovornost Frederike Mogarini da mi nastavimo podržavati E, sve e, procese koji e, idu u smjeru stabilizacije i rješavanja situacije u Siriji. Ja osobno bio sam šokiran činjenicom da, odnosno u proteklih nekoliko godina nikada nisam vidio humanitarnu krizu koja se na taj način razvila kao ova s kojom se sada nosimo i zato je pitanje naravno prioritet prioritet je e, upravo e, e, rješavanje razrješavanje te humanitarne krize što zahtjeva suradnju svih zemalja koje sada izjavljuju da žele surađivati u tom procesu uključujući i Rusku federaciju uključujući Iran i uključujući sve druge partnere. Dakle, to je vrlo važno. Mi ćemo e, biti tu vrlo proaktivni kako bismo podržali mirovni proces u Siriji e, e, i zato je i odnos sa Iranom i sa Saudijskom Arabijom vrlo važan dio tih nastojanja. Što se tiče zajedničkog akcijskog plana sa Turskom, E, na e, samitu između Europske unije i Turske mi smo se složili da je to od ključne važnosti e, i sva pitanja tog akcijskog plana su bita, međutim to će sve funkcionirati samo ako se zaustavi ilegalni priljev izbjeglica iz Turske u Europsku uniju. Osim toga Turska mora poboljšati svoja, e, svoje prihvatne e, organizaciju prihvata e, izbjeglica koji dolaze u Tursku, ali mislim da je praćenje tih sporazuma i njihova implementacija od ključne važnosti. E, što se tiče pitanja e, graničnih kontrola, to je bila tema e, na vijeću u prosincu. Mi se nadamo da će nizozemsko predsjedništvo uspjeti postići napredak u tom pitanju za vrijeme svog predstojećih šest mjeseci. Pritom, naravno, moramo voditi računa o suverenosti e, zemalja e, nad njihovim pravima što se tiče e, pograničnih kontrola na njihovim granicama. A sada e, bih nešto rekao u vezi sa temom referenduma u Nizozemskoj. Dakle, pitanja o odnosima, na primjer, između Evropske unije i Izraela, dopustite da najprije kažem da e, pismo visoke predstavnice što se tiče označavanja proizvoda iz e, ilegalno okupiranih teritorija je sada važno za sve nas jer e, naravno omogućava jasnoću e, i informiranost naših potrošača. Želim naglasiti da e, vijeće ne daje apsolutno nikakvu podršku bojkotu e, proizvoda iz Izraela jer e, to je vrlo kompleksna situacija i time se mijenjaju parametri u vezi sa izraelsko-palestinskim konfliktom. mi i dalje smatramo da se treba raditi na približavanju rješenju e, dviju država, međutim e, situacija je vrlo kompleksna i komplicirana i e, ne treba ju još dodatno otežavati. Što se tiče pitanja u vezi sa Ruskom federacijom, za vrijeme našeg predsjedništva to će ostati jedno od ključnih pitanja u našim raspravama. Pritom je naravno pitanje Ukrajine ključno i primjena e, sporazuma MISK 2 e, gospodin e, povjerenik Han i naše predsjedništvo surađivat će na tome kako bismo osigurali da se lokalni izbori održe na odgovarajući način E, i prema ukrajinskim zakonima. Mislim da je vrlo važno da podržimo e, procese reformi u Ukrajini. Ukrajina ima negativan trend u što se tiče gospodarskog razvoja E, i situacija je vrlo teška za stanovništvo Ukrajine i moramo pokazati našu solidarnost. E, ja ću u ponedjeljak imati sastanak sa gospodinom Klimkinom, dakle stabilizacija situacije u Ukrajini je e, doista od ključne važnosti, a tome dovodi i do pitanja referenduma. Naravno, nizozemska vlada vrlo aktivno radi na pripremi e, referenduma. Kao što smo već vidjeli i u drugim zemljama, referendum je jedan demokratski instrument, tako je i u našoj zemlji e, mi imamo zakone e, koje poštujemo, dakle skupljen je odgovarajući broj potpisa i zato se taj referendum morao organizirati. To je jedan novi demokratski instrument koji će se sad po prvi put upotrijebiti i zbog tog razloga to postaje dio procesa E, ratifikacije e, ugovora. Naravno da će nizozemska vlada e, u dijalogu sa našim parlamentom nastaviti raditi na pripremi tog referenduma, ali mi smo uvjereni da je ugovor o suradnji i pridruživanju vrlo važan, zato smo ga E, i podržali. E, radi se dakle i o gospodarskoj suradnji i o e, političkoj suradnji. Mislim da je doista vrlo važno pomoći Ukrajincima da razviju demokraciju, vladavinu prava. mislim da to može doprinijeti stabilnosti i prosperitetu na istočnim granicama Europske unije. Mislim da je to također izvrstan način za intenziviranje naše suradnje sa Ukrajinom, a to je zemlja koja ima 45 milijuna stanovnika i to će biti na obostranu korist, dakle i e, Ukrajine i Europske unije u cjelini i zato ćemo e, biti aktivno e, uključeni u ovu javnu raspravu u Nizozemskoj i ja sam siguran da će kolege iz Europskog parlamenta također e, e, izraziti svoja stajališta e, u predstojećoj raspravi koja će se održati prije referenduma u Nizozemskoj. Ja shvaćam da je Europski parlament doista zainteresiran za rezultat tog referenduma, međutim budite svjesni da se tu radi u prvom redu jednom nacionalnom demokratskom procesu i naravno da će to i u ovom slučaju biti tako. E, što se tiče pitanja Rusije, htio sam još e, odgovoriti nešto na e, odgovoriti na pitanje gospođe Fotige u vezi sa e, smrti smrtnim slučajevima naravno da je pitanje ljudskih prava nešto što nas sve zabrinjava Prošle godine e, također je e, došlo do e, smrtnog slučaja dakle oporbeni političar Njemcov je ubijen, dakle mi smo jednako zabrinuti u vezi s tim kao i vi. E, što se tiče trgovinskih sporazuma, e, zamolio sam kolegu Blumena koji je e, nadležan za to područje da govori o tome na odboru INTA 25. siječnja. Gospodine predsjedniče, bilo je još nekoliko pitanja, htio bih samo provjeriti jesam li o svemu govorio, dakle sporazum o pridruživanju, važnost e, tog sporazuma, e, situacija sa Turskom i različiti aspekti o koje moramo pažljivo e, razmotriti. Pitanje MH17 mi cijenimo izraze solidarnosti koji su izraženi i od strane vijeća i od strane parlamenta nakon ove užasne tragedije ovog užasnog napada nakon prve faze pokazalo se izuzetno teškim e, o, učiniti dalje korake i istragu. Stradali je, sada veliki broj e, ljudi, ne samo nizozemskih građana, nego i drugih nacionalnosti. E, naravno, E, vidjeli ste e, rezultate, e, izvještaje o rezultatima istrage i sada će se o tome raspraviti pred sucem, pred sudom. Vijeće sigurnosti je u srpnju prošle godine, međutim nije moglo raspravljati o tome zbog veta koje je uložila Rusija E, mi smo tu vrlo proaktivni i u sljedećim mjesecima ćemo u suradnji sa drugim zemljama koje su e, involvirane uključiti o daljnjim e, koracima, hoćemo li hoćemo li poduzeti nacionalnu, dakle sudski proces pred nacionalnim e, sudom, to ćemo vidjeti. Ja što se tiče energetske politike i Gazproma, e, ono što je odlučeno što se tiče načela e, koja poštujemo, dakle jedna je stvar da je energetska unija poboljšava E, našu e, opskrbu energijom. E, potrebne su nam naravno promjene, prelazak na energiju iz obnovljivih izvora, na čistu energiju, ali moramo i osigurati da pritom poštujemo i pravila tržišnog, poštenog tržišnog natjecanja, a istovremeno moramo i smanjiti ovisnost o, uvozu energenata od jednog E, opskrbljivača. Dakle, to je vrlo važno pitanje i od geostrateškog značaja, naravno, ne samo za Europu, nego naravno i za druge zemlje i za naše odnose s drugim zemljama, kao što ste i vi spomenuli. Nadalje, što se tiče pitanja Saudijske Arabije, tu smo također proaktivni E, kako bismo osigurali da se stajališta Europske unije čuju, da, da, ih izrazimo, na primjer što se tiče izvršenja smrtnih kazni, e, visoka predstavnica Mogherini je to e, također jasno rekla da je važno da ne dođe do eskalacije situacije u regiji. Mislimo da je to vrlo bitno i moramo nastaviti sa razgovorima Važno je također e, znati stališta Europskog parlamenta u vezi s tim e, naravno i izvoz oružja iz Europe u e, Saudijsku Arabiju je tu igra važnu ulogu. Mi smo naravno što se tiče naše vanjske politike E, naravno da tu važnu ulogu igra visoka predsjednica Mogherini, mi ćemo je aktivno podržati. E, gospodin Köbla, e, naš specijalni zaslanik u Libiji, vrlo je aktivan. On je u Maroku dao svoj potpis, to je naravno samo prvi potpis, ali što god se bude dogodilo u buduće, da teško je sad unapred znati što će se dogoditi, ali važno je e, da što god se dogodi e, e, dakle što se tiče nove administracije na nacionalnoj razini, važno je da mi vodimo računa o humanitarnom i sigurnosnom aspektu situacije za Europsku uniju. E, Libija je u svakom slučaju zemlja koja je e, u velikoj mjeri destabilizirana e, događajima od rušenja diktatora Gaddafija. Mislim da sam odgovorio na sva pitanja, htio bih vam zahvaliti. Zahvaljujem vam svima na ovoj bogatoj plodonosnoj raspravi o ovim važnim temama za Europsku uniju. Hvala lijepa. Thank you very much. Hvala lijepa. Hvala vam na eh, svemu što ste rekli o vanjskoj politici, posebice o proširenju i nadamo se da ćemo imati uspješnu suradnju u sljedećim tjednima i mjesecima i želimo vam sreću tijekom vašeg predsjedanja. Meine und ich bitte e, dame i gospodo, molim vas da prestanete sa razgovorom, gospodin Donjon. E, hvala. A sada ćemo početi sa saslušanjem. Znači, radi se o o izvješću Kalnijete. Pozdravljam naše stručnjake koji su panelisti danas Štefan Lene koji je, koji radi u Carnegie Europe predstavnik Austrije nadalje gospođa Ozoli koja je profesorica e, na sveučilištu u Latviji e, na, u odjelu za političke znanosti i gospodina Granda, direktora e, zaklade za strateške studije iz Pariza. E, hvala vam lijepa što ste došli na naš sastanak. Mislim da je pred nama jedno važno izvješće e, koje se tiče namjere gospođe Mogherini da se razradi globalna strategija e, Europske unije za predstojeći period za vijeće koje će se održati u lipnju i zato nam je važno da e, mi razredimo svoje stajalište u vezi s tim. Mi u parlamentu često kažemo Europska unija ima mnoge strateške partnere, ali nema strategiju. E, bojim se da je to istina i možda nam možete pomoći e, da mi iznađemo svoju strategiju i nađemo svoje prioritete kako bismo e, imali doista funkcionirajuću vanjsku politiku. E, bojim se da neće biti dovoljno da ostanemo soft power. E, važno je da budemo vjerodostojan partner i što se ti i, i na područjima e, sigurnosti i e, obrane također e, netko s kojim treba računati. Hvala lijepa, izvolite, imate riječ. Gospođo Kalnjete. Hvala poštovani predsjedniče, uvaženi kolege, uvaženi stručnjaci. E, htjela bih zahvaliti stručnicima što su došli e, pred nas e, razgovarati o globalnoj strategiji. Svi smo svjesni da izrada globalne strategije za Uniju nije jednostavan zadatak, ali je vrlo koristan. Skeptici kažu da je unija u načelu nesposobna biti strateški akter i zato je e, ovaj zadatak koji je na sebe preuzela visoka predstavnica za svaku pohvalu. Možemo očekivati da će ona do lipnja 2016. godine e, dovršiti svoj rad na strategiji. Ona je pokrenula ekstenzivni proces e, javne rasprave sa državama članicama, stručnjacima i sa parlamentarcima. Mi ćemo sudjelovati e, kao Europski parlament u tom procesu i meni je velika povlastica, privilegija biti e, izvjestiteljica za to izvješće. Dame i gospodo, nadam se da će izvješće koje ćemo sastaviti u nadolazećim mjesecima biti kvalitetan, robustan dokument koji će, nadamo se, velika većina odobriti na plenarnoj sjednici u travnju. Želim zahvaliti kolegama u odboru koji su dali hvale vrijedni doprinos, posebice kolegici Michelle aliomari Vjerujem da se globalna strategija treba usredotočiti na mali broj prioriteta i zato u nacrtu svog izvješća ja ću se usredotočiti na tri prioriteta. Prvo, obrana europskih država, društava i vrijednosti. Drugo, stabilizacija europskog šireg susjedstva i treće, veća uloga za Europsku uniju u svijetu utemeljenom na pravilima. Vjerujem da u ovim turbulentnim vremenima donositelji politika na razini Europske unije moraju imati bolji pregled izazova, moraju hladne glave pristupati problemama i moraju, što je najvažnije, imati snažnu političku volju da unaprijede stvari na gospodarskom, diplomatskom i vojnom polju. I zato bih htjela potaknuti naše stručnjake na razmišljanje o prioritetu prioritetima i realističnim ciljevima za europsko vanjsko djelovanje, što je naravno usko povezano sa našim unutarnjim politikama i odlukama. Bez jasne i realne vizije nećemo moći izazove pretvoriti u, u mogućnosti i prilike i nećemo moći zauzeti vodstvo na globalnoj sceni. Hvala vam na pažnji. Hvala. Sada možemo prijeći na raspravu. Gospodine Lene, vi ste prvi na mojem popisu. Hvala vam, gospodine predsjedniče, gospođo Kalnijete, dobar dan. Hvala vam što ste me pozvali. E, htio sam se usredotočiti na jedan element vašeg izvješća, posebice e, učinak koji bi e, globalna strategija mogla imati na šire susjedstvo Unije. To je bio jedan od ključnih e, dijelova ove e, rasprave od početka, odnosno na koji način globalna strategija može imati od koristi za čitavu regiju, za širu regiju. Jasno je da je Europska unija ključni akter u nekim aspektima kad se radi o trgovini i o diplomaciji, ali u mnogim aspektima Europska unija je regionalna sila i tu leže neki ključni interesi Unije i tu i u susjedstvu Europske unije su neki od naših važnih političkih interesa isto tako činjenica je da kad se radi o Koreji, Europska unija ima vrlo skromnu ulogu, a kad se radi o Iranu ima jaču ulogu i to je e, logično. U idealnom svijetu mi bismo napisali Europsku globalnu strategiju i u sljedećoj fazi bismo sagledali različite dimenzije vanjske politike i izradili podstrategije za iznalaženje konkretnih e, prijedloga za e, djelovanje. E, međutim, nažalost, ponekad moramo raditi stvari obrnutim smjerom. Neke od konkretnih strateških koraka su se proveli prije nego što je donesena globalna strategija, kao što je primjerice u studenom otkrivena nova politika nova e, politika, e, odnosno revidirana politika e, susjedstva. Nažalost, to se ponekad tako događa i nažalost to je donijelo do nekih kontradikcija u pristupu i to otežava i moj posao. Ponekad imamo substrategiju na prvom mjestu, a tek tada se donese strategija ta substrategija je interesantna i zapravo predstavlja veliki odmak od onoga što je nekoć bila eh, europska politika susjedstva. Eh, Nažalost, e, na neki način se danas e, radi o antipolitici. E, mi želimo pretvoriti naše susjedne zemlje u tržišne ekonomije i kod njih unaprijediti vladavinu prava i omogućiti da sudjeluju u europskim integracijama. Ta inicijalna ideja je bila ucijenjena na vrlo pretjeranoj procjeni naših Eh, utjecaja u regiji. Nažalost, eh, situacija danas eh, više tako ne izgleda. Moć transformacije koju smo mi nekoć mislili da imamo je zapravo danas na drugoj strani. Danas moć ima susjedstvo jer nestabilnost u regiji u pogledu migracije, u pogledu terorizma mijenja Europu na mnogo značajniji način nego što je obratno slučaj, odnosno što mi mijenjamo E, tu regiju i e, mislim da je glavna vrijednost e, tog dokumenta što prepoznaje tu realnu situaciju. E, dokument prepoznaje da se ciljevi koje danas imamo mogu postići samo u stabilnim e, okolnostima nego što one to danas jesu i to je e, i pridonoš i, i naš doprinos stabilnosti će biti prioritet za sljedećih pet godina i Europska unija ima E, stavlja veliki naglasak na sigurnost u e, tom kontekstu e, borba protiv organiziranog kriminala, borba protiv terorizma, borba protiv krijumčarenja ljudi i krijumčarenja migrantima. Zatim, e, još jedna velika inovacija u, ovom, e, u toj novoj politici je da se diferencijacija konačno uzima na ozbiljan način. Prije smo mislili da ćemo moći imati jedan sveobuhvatni proces e, kriterija standarda za svih 16 država i na, na susreću smo sada napustili takav način razmišljanja. Sada postoji mišljenje da ćemo svakoj zemlji pristupati na e, poseban način. E, za svaku zemlju ćemo posebno krojiti e, politiku pregovora i pridruživanja i mislim da je to značajan korak naprijed. Isto tako danas imamo bolje fleksibilni instrumente što se tiče financiranja, isto tako zajedničko programiranje kroz e, zaklade i tako dalje. Naravno to sve moramo još implementirati. Zatim e, još e, neki elementi tog novog dokumenta me manje vesele mislim da nažalost politika više za više nije previše uspješna, a nije bila uspješna, ali nismo našli alternativnu strategiju za promicanje naših vrijednosti u susjedstvu. Isto tako mnogo se u tom dokumentu e, govori o uključivanju e, susjeda, ali osim e, nekih velikih riječi, malo je sadržaja iza toga u e, toj strategiji. Mislim da se strategija na taj način mora dopuniti. Međutim, unatoč tim nedostacima, naravno ovo je svakako e, korak u pravom smjeru. E, to je e, ono što ja zovem realpolitik susjedstva. Međutim, postoje tri razloga zbog kojih možemo i posumnjati u uspjeh. Prvi razlog je financiranje tih 50 e, e, milijardi e, eura koje smo sada isplanirali potrošiti na to nije naznačeno kako konkretno će se to provesti. Nismo sigurni da će taj mehanizam dobro biti proveden zato što su potrebe u regiji, primjerice kriza s Ukrajinom i tako dalje su puno veće od toga. Drugi razlog, ako diferencijaciju uzmete vrlo ozbiljno, to znači da ćemo trebati mnogo više ljudstva. E, potrebni će nam biti pametni ljudi u komisiji, u drugim službama e, da e, ispregovaraju sve te specifično okrojene sporazume za svaku zemlju. A komisija je će nastaviti sa planiranim rezovima u broju zaposlenika. Treće, e, države članice e, izrikom e, se pohvalno izražavaju o politici susjedstva, ali zapravo nisu dale pravi doprinos u smislu svojih vlastitih politika. Radi se isključivo o trgovinskim politikama a e, politika susjedstva je postala e, čisto birokratski, tehnokratski proces koji zapravo nema pravu substancu u ovom trenutku. E, htio bih da se to promijeni, ali nisam siguran da, je to, da će to biti vrlo lagano. A ako me pitate koji je glavni doprinos strategije Federike Mogherini, mislim da u ovom trenutku ne trebamo novi e, pametni teore, teorijski e, dokument. Ono što nam sada treba jest politički proces koji će konačno uvjeriti šefove vlada i država da ozbiljno shvate europsku vanjsku politiku i da E, se pozabave ovim trima argumentima, trima razlozima e, koje sam ja spomenuo. Moramo se pobrinuti da instrumenti e, budu usmjereni na taj zajednički cilj stvaranja stabilnosti u susjedstvu. A kako bismo to postigli, mislim da isto tako visoka predstavnica mora izazove koji su sad pred nama mora staviti u samo središte vanjske politike mislim da ako e, u globalnoj strategiji e, dovoljno mjesta ne bude, ne bude dano migracijskoj krizi i nestabilnosti u Bliskom istoku, mislim da e, čitava ova akcija neće imati nekog efekta. Znači, politička, politička poruka mora biti puno snažnija. E, ja sam e, zadovoljan e, što je gospođa Mogherini konačno prihvatila pripremu tog dokumenta i mislim da je za to već odavno bilo vrijeme i drago mi je što je uključila tako širok broj dionika u javnu raspravu i to za sad dobro napreduje, ali mislim da ono što još uvijek nije postignuto, nemamo kritičnu masu, mislim da nemamo e, dovoljan zamah e, i mislim da nam treba takav zamah da bismo promijenili dinamiku europske vanjske politike, a u tome mislim da nam može pomoći Europski parlament. Hvala. Sada gospođa Caneta Oculina, izvolite. Hvala vam. Ja sam zapravo bila treća na popisu, ali nemam ništa protiv govoriti druga. Hvala vam što ste nas pozvali i dali nam priliku da iznesemo naše mišljenje o globalnoj strategiji te o nacrtu izvješća kojeg priprema Sandra Kalnijete. Mene ste zamolili da se koncentriramo na pitanja e, otpornosti, no prije nego što počnem govoriti o tome, htjela bih se osvrnuti na nekoliko drugih aspekata. Kao prvo, mislim da Europsku globalnu strategiju čekamo već jako dugo vremena. Ako pogledate političko djelovanje našeg najvažnijeg partnera, NATO-a, NATO je pripremio svoju novu strategiju, a Europska unija se još uvijek oslanja na dokument iz 2003. godine. To je zapravo odličan kompliment onima koji su e, pripremili dokument iz 2003. zato što se pokazao dovoljno učinkovitim, ali svaki dokument se temelji na e, pomnoj analizi međunarodnog okruženja. I kada je taj dokument sastavljan, e, međunarodno okruženje je bilo poprilično prijateljski nastrojeno. Mm, sve je bilo otvoreno, tražili smo mm, partnere za suradnju i mreže. A nažalost danas živimo u vrlo okrutnom okruženju. I ja bih voljela biti optimist i reći da za dvije godine da će se okruženje popraviti, ali za sada je situacija takva i moram biti pesimistična i reći da ćemo još neko vrijeme živjeti u vrlo e, okrutnom okruženju. To znači ne samo da nam trebaju zajednička stajališta, već i djelovanje. I sada dolazim do druge točke koju sam htjela podijeliti sa vama, a to su načela koja su odlučna za novu strategiju ako će ona biti operativna i funkcionalna. Spomenula bih dvije stvari. Jedno od e, najvažnijih načela je, su međuodnosi i usklađenost među odnosa između vrijednosti i interesa. I cijenim stav Federike Mogorini koja je u nekoliko navrata naglašavala da je Europska unija do sada bila vrlo dobra u definiranju, u provedbi i u oslanjanju na svoje vrijednosti. No, nažalost, nije bila dovoljno dobra e, u branjenju europskih interesa na međunarodnoj sceni. Da, postoje određeni brojevi interes, postoje određeni interesi koji su definirani, ali na međunarodnoj razini zemlje uglavnom postupaju prema svojim interesima. Stoga je ponekad e, građanima teško razumjeti koje interese Europska unija štiti i brani na međunarodnoj sceni. Stoga, jako je važno u budućim godinama definirati interese. Još jedno načelo koje sam htjela spomenuti je sljedeće. Zovem ga 4C ili 5C, može biti dugačko koliko god e, hoćete ali to su mantra riječi koje se ponavljaju iz jednog dokumenta u drugi, iz jednog političkog govora u drugi, ali nažalost bojim se da su te riječi vrlo česte daleke od stvarnosti. Govorimo o suradnji, koordinaciji, koheziji, kontinuitetu, dosljednosti i mogla bih nastaviti u nedogled. Imamo zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, imamo zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, a te su politike još uvijek vrlo rascijepkane. Tako da tih četiri ili peti C, riječi na C, su važne za definiranje nove strategije. Mm, treće načelo koje bih istaknula je ravnoteža. Uravnoteženi pristup e, u brojnim temama koje se odnose na zajedničku e, sigurnosnu i vanjsku politiku. Uravnoteženost e, zemljopisne dimenzije, istočno partnerstvo, južni dio europskog susjedstva. I imajući na umu financijska ograničenja, raznolikost pogleda, vanjske pritiske, vrlo je teško održati e, i ovu ravnotežu između zemljopisnih interesa. Još jedna stvar koja se odnosi na ravnotežu je sljedeća. Važno je usredotočiti se na ravnotežu između nacionalnih i europskih interesa a i e, ravnotežu između interesa političara i društva. I sada dolazim do četvrte točke mojega izlaganja. I to je pitanje za koje nas je um, gospođa Kalnijete zamolila. Dakle, da iznesemo što smatramo da bi trebali biti prioriteti zajedničke um, vanjske sigurnosne politike. Kao prioritet E, broj jedan, ja bih spomenula usku suradnju sa NATO-om na različite načine. I ako doista se želimo maknuti od ad hoc djelovanja prema dosljednijem dijalogu, onda bismo trebali imati nove tipove sporazuma. Dakle, moramo formalizirati odnose između Europske unije i NATO-a. Jedino ćemo na taj način zaobići brojne izlike i potaknuti 22 zemlje da napokon počnu stvarno surađivati. Zašto je ovo partnerstvo tako važno? Zato što ako ponovno počnemo popunjavati popis prioriteta sa različitim zadacima, onda će zadatak broj 1 definitivno biti borba protiv terorizma. Vrlo je teško ispuniti taj zadatak bez pomoći NATO-a. Ovdje govorimo o aktivnostima upravljanja krizom i Europska unija doista ima ogromno iskustvo i stručnost kad je riječ o takvim sposobnostima, te kad je riječ o upravljanju krizama. No, još jednom, to spada i pod NATO sposobnosti. To znači, hoćemo li ponovno duplicirati naše aktivnosti i na koji način ćemo e, pravilno podijeliti zadatke. I još jedna stvar koju bih htjela spomenuti prije nego krenem govoriti o otpornosti e, jest stav e, istraživačke zajednice. Dragi parlamentarci, ako pogledate proračun Europske unije, jedan od e, mm, stavaka u kojoj se vidio povećanje sredstava jest istraživanje. E onda, dragi zastupnici, molim vas tražite od istraživača da da njihova istraživanja e, budu relevantna za politiku. Istraživači proizvode e, vrlo skupe studije vrijedne milijune i onda a te studije političari ne mogu primjenjivati u svojim praktičnim aktivnostima, svakodnevnim praktičnim aktivnostima. Evo, mislim da je to bitno. A što se tiče otpornosti, nedavno je Europska unija i brojne druge organizacije, uključujući NATO i UN, Dakle, svi spominju ukretanje eh, konceptu otpornosti. Naravno, neću sad ulaziti u detalje, no Dakle, to se eh, tumači kao na nečovječne reakcije na promjene u ekosustavu, tako su to tako su definiciju dali tom pojmu. I sad je to primijenjeno i na socijalne mreže i društvene mreže. Ja smatram da bismo otpornost trebali tumačiti ne samo kao e, prilagođavanje, već i kao proaktivno djelovanje. To znači da djelujemo u e, vlastito ime i u ime drugih. I to je sposobnost da nešto gradimo, ne samo da slijedimo i da stvorimo društva koja su kreativna, koja se mogu prilagođavati. Isto vrijedi za političare, te za e, donositelje odluka. I na kraju, drago mi je da E, ovaj dokument uključuje i aspekt obrane. U interesu je europskih građana da budu zaštićeni i sigurni. I želim se najbolje Europskom e, parlamentu i gospođi izvjestiteljici. Hvala vam. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, merci. Hvala lijepa, hvala što ste me pozvali. Vrlo sam e, zadovoljna što mogu sudjelovati na ovoj konferenciji i nastaviti suradnju sa Europskim parlamentom o, po pitanju Europske globalne strategije. Prije svega želim e, govoriti o, okolišu i e, spomenuti neke prioritete koji su za mene vrlo važni. E, znate da smo od 2003. u globalnoj strategiji rekli da Europa nikad nije bila toliko mirna, toliko stabilna, toliko bogata. Nažalost, takva afirmacija više danas ne vrijedi. Situacija od 2016. je uvelike različita i mi smo danas suočeni sa gospodarskom krizom koja već od 2008. godine protresa mnoga gospodarstva u e, Uniji i e, ona je ugrozila projekt europske integracije, a danas smo isto tako potreseni e, brojnim krizama u susjedstvu. Znači, to je počelo na jugu sa arapskim proljećem, a, poč a nakon toga E, smo posvjedočili i kriznim situacijama koje su zapravo rezultat e, koje nam do, dolaze sa e, istoka. Isto tako suočeni smo sa porastom terorizma, masovnog terorizma. U 2003. mi smo terorizam bili e, identificirali kao prijetnju, ali nismo mogli ni sanjati da će nas e, tako izravno pogoditi ta prijetnja terorizma. Što se tiče izbjegličke krize, to je pokazalo e, koliko mi smo pocijenili svoje kapacitete zapravo za upravljanje krizama u našem susjedstvu. U tom kontekstu je važno definirati prioritete za Europsku uniju i za sigurnost Europske unije. Vrlo je važno pogledati, vrlo je, vrlo je važno iskreno se, i hrabro se uhvatiti u koštac sa tom situacijom u međunarodnoj zajednici i tim različitim situacijama u međunarodnoj zajednici. i ostati konsekventni akter na međunarodnoj zajednici. U tom smislu moramo surađivati sa našim e, partnerima koji od nas e, očekuju e, vodeću ulogu u upravljanju krizama. Znači što se tiče ove globalne strategije, koje bi bili prioriteti u tom kontekstu? Prvi e, prioritet bi bio obrana europskih interesa i tu ne mislim na vrijednosti, konkretno europske vrijednosti, nego e, mislim na sigurnost Europe i njenih građana koja je danas e, ugrožena i moramo se uhvatiti u koštac sa tim problemom koji je e, istovremeno i vanjski i unutarnji problem. Isto tako drugi prioritet e, bio bi obrana mm, naših vrijednosti na međunarodnoj i unutarnjoj sceni. Europska unija mora postati angažirani i odgovorni akter na E, i međunarodnoj sceni, to ona nije uvijek uspjela biti, a to je uvijek pitanje kapaciteta i volje. Ako to pretvorimo, ako to e, o tome govorimo na malo konkretniji način, e, želim se i ja osvrnuti na riječ otpornost, odnosno resilience. To je riječ koju mnogo koristimo u posljednje vrijeme i govori se o tome da, Europska, da Europa mora e, pokazati otpornost e, kad je suočena sa velikim izazovima. E, međutim, mnogi od tih izazova su unutarnji izazovi. Slažem se sa Stefanom koji je rekao da u politiku susjedstva moramo ugraditi taj koncept otpornosti, otpornosti, ali mislim da otpornost moramo unaprijediti i na unutrašnjem polju. Zatim, što se tiče našeg bliskog susjedstva, eh, od 2003. godine Europska unija je preuzela značajnu odgovornost eh, u upravljanju krizama u susjedstvu i, što, i to je učinilo u okviru politike eh, zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Međutim, krize su danas vrlo ozbiljne i danas je mnogo teže upravljati tim krizama nego što je to bilo pred deset godina i misija e, zajedničke obrambene i sigurnosne politike je danas e, mnogo teža nego što je to bio slučaj pred 15 godina. Sve ovo e, pokazuje da moramo unaprijediti naše kapacitete za suočavanje sa velikim brojem raznolikih kompliciranih kriza. Mm, to je veliki izazov e, koji danas e, Unija ima pred sobom. E, ne trebamo previše razmišljati o tome koja od područja, koja od međunarodnih zona treba biti veći prioritet nego moramo u ovoj situaciji biti fleksibilniji nego što smo ikad to uspjeli biti kako bismo uspjeli odgovoriti na te velike međunarodne izazove. Mislim da e, što se tiče geografskih e, prioriteta, da tu ne trebamo donositi e, odluke na takav način. Mislim da je Europska unija akter koji treba isto tako paziti na, svoj, na svoje blisko susjedstvo, ali isto tako mora se obvezati na napore u odnosima sa, za unapređenje odnosa sa velikim e, i konzekventnim susjedima, ali isto tako se mora angažirati i u Africi. Ta tri velika izazova će biti ključna za globalnu strategiju Europske unije i ta globalna strategija neće biti važna i e, analizirana samo u znanstvenoj zajednici nego i u široj e, javnosti. Mislim da je Europska služba za vanjsko djelovanje e, pala u zamku samo zadovoljstva a nema neku stvarnu strategiju i nažalost E, a vi ste predsjedniče govorili o soft, razlici između soft power i hard power, a mislim da ne smijemo e, biti zadovoljni sa e, ulogom koju imamo kao najjača soft power u svijetu u kojem vladaju hard powers. Moramo imati jasne ciljeve u politici obrane i drago mi je da u e, izvješću ovog parlamenta će to biti slučaj. E, e, na sastanku na vrhu u Varšavi Atlantski savez će definirati svoje nove prioritete i zato ova globalna strategija dolazi u pravom trenutku. a brojke o kojima govorite u svojem izvješću mi se čine u potpunosti relevantne, u potpunosti e, ispravne e, i one odgovaraju prioritetima koje e, je NATO najavio za svoj sastanak u Varšavi. Mislim da je izrada ove globalne strategije vrlo važna etapa za Europu. Već 12 godina Europska unija nije si postavila ta duboka dubinska pitanja o ovoj temi i u ovom području i mislim da zato ovaj proces trebamo započeti na ambiciozan način. Međutim, ne radi se o internom dokumentu Europske unije i njenih institucija, nego je to globalni dokument koji e, će imati važnost i za partnere, ali i za naše potencijalne neprijatelje koji se postavljaju pitanja o ulozi i e, utjecaju Europske unije. Ova strategija mora biti realistična analiza e, naše strategije ali isto tako će definirati jedan dobar dio e, naše uloge u 21. stoljeću. Prioriteti tu moraju biti jasno definirani i akcijski plan, e, jedan kvalitetan akcijski plan će osnažiti naše kapacitete na međunarodnom planu. Nadam se da će parlament surađivati na ovom ambicioznom cilju i e, htio bih potaknuti Europsku službu za vanjsko djelovanje da izađe iz svoje comfort zone i e, da e, preuzme svoju ulogu e, na konsekventan način. Smo sad također u jednoj nezgodnoj situaciji jer kasnimo. Ja bih predložio da šest govornika koji su rekli da žele uzeti riječ dobiju svaki po jednu minutu. E, potom će riječ ponovo dobiti e, sad je jednostavno prekasno i moramo prilagoditi moramo se prilagoditi situaciji bilo bi mi drago kada bi ostali koji ne uspiju dobiti riječ e, svoje E, izjave dostavili u pismenom obliku. Gospodin Plenković, izvolite imate riječ. E, Hvala vam. Hvala i Štefanu, gospođi Ozolini na odličnim izlaganjima, te gospođi Kalnijete na prvom nacrtu izvještaja. Gospodine Lene, vi ste 2003. bili uključeni u ove radove te naš naglasak na multilateralizmu te na međunarodnom e, poredku koji se temelji na međunarodnom pravu. Mene samo zanima vaš komentar o tome što se postiglo u ovih nekoliko godina. Vidjeli smo e, kršenje međunarodnog prava sa e, pripajanjem e, određenih dijelova u istočnom dijelu Europe. I kako svi vi vidite kako vi gledate rad mini multilarnih, eh, mini multilateralnih skupina. Tu mislim dakle na manje formate, na recimo normandijsku skupinu i slične. Kako vi to gledate? Hvala vam, sada gospođo Gomez. Rado ću eh, raditi sa gospođom Kalmijete na njezinom tekstu i nadam se da će to na kraju biti eh, kratak tekst. Zanimljivi, zanimljiva su mi bila vaša izlaganja. I mislim da je ključno definirati interese. To je nešto što gospođa Kalnijete nije spomenula. Mi u Europskoj uniji imamo zajedničke interese i moramo inzistirati na njima. To se naravno odnosi i sa e, pitanjem vrijednosti. Slažem se s onime što ste rekli. Najvažnija vrijednost jest obrana međunarodnog prava. Obrana tih pravila. A to je ugroženost invazijom Iraka i kada je Rusija okupirala Krim. Stoga mi, ako to želimo uspjeti, onda moramo raditi na našim e, snagama i moramo se manje oslanjati na zapad to su učinili i u Libiji, a mi nismo, a nismo, gospođo je preki, prekinuta. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Kuso. Hvala vam. Mislim da ponovno krećemo sa pogrešnim korakom. Govori se o nestabilnosti, a nitko ne govori o uzrocima. Jedan, jedna od tih e, pogrešaka jest e, činjenica da nemamo neovisnu Europsku uniju zato što neovisna Europska unija sa dobrim i stabilnim susjedstvom bi bio veliki, bi bila velika opasnost za druge. Svi smo vidjeli solidarnost sa zemljama članicama, poput recimo u e, Grčkoj. Zatim nemamo e, pravo, nemamo zakonodavstvo o azilu, to vidimo sada sa izbjeglicama, a i napadi neće dovesti nikamu moramo e, riješiti ekonomske neravnoteže te nedostatke vanjske politike, a sve dakle globalno sve što se odnosi na globalna pitanja se mora rješavati u okviru UN-a. Hvala vam, gospođo Haldman. I'm very sorry, Mr. President. I couldn't understand why I... Oprostite, ja sam tražila riječ pa ste rekli da je zatvoren popis govornika. Ali ja zapravo nikad ne razumijem kada mogu zatražiti e, riječ. Dobro, nadam se da mi vrijeme krećete brojati od sada. Želim zahvaliti gospođi Kalnjetena na crtu ovog izvješća. Mislim da su ovdje, da ste uključili vrlo pozitivne dimenzije. Dobro je da govorite o e, vrijednostima. Kada gledate ovo što se događa u posljednje vrijeme, vidite da je, i nama ženama bitno da se brane vrijednosti. ja se nadam da ćemo napraviti dobar politički dokument, kao što je to rekao prvi e, govornik, a, e, druga stvar da ne razmišljamo samo o dokumentu koji će biti isključivo reaktivan, već i proaktivan. Eto, hvala vam. Hvala, sada gospodin Buhner. Sorry. Eh, eh, Meine Frage geht an Frau... Moje pitanje je za gospođu Ozolinu. Govorili ste o tome da E, moramo e, točnije definirati naše odnose sa NATO paktom i pritom ste e, spomenuli borbu protiv terorizma. Nije li tako da je vojna borba protiv terorizma zapravo do sada ostala bez rezultata? A to moje mišljenje potvrđuje se i situacijom u Siriji. Dakle, bombardiranje samo E, za posljedicu ima jačanje terorista e, jer e, sve više i više stanovništva onda na taj način jednostavno do, pada u šake teroristima. Dakle, moje pitanje se odnosi na to. Hvala na vrlo realnim izlaganjama. Mislim da je realan pristup, nešto što nama nedostaje u Europskoj uniji, pogotovo kad se radi o vanjskoj politici. Dobro ste rekli da e, je e, politika susjedstva vrlo birokratizirana. A zatim što se tiče uloge parlamenta, mislim da parlament u politici susjedstva promovira vrijednosti, ali ne i interes Europske unije. Više mislimo o interesima država članica koje trebaju nas, a ne mislimo o interesu koji mi imamo od njih i mislim da je to nešto što majka u našoj vanjskoj politici. Mm, zato mislim da nismo dovoljno e, zahtjevni. E, ta, ta riječ duplikacija je riječ koje mi je dosta. Molim vas, nemojmo to ponavljati više. Imamo dovoljno kriza e, da bismo se sada još i bojali radili problem od duplikacije, odnosno od ustručavanja e, aktivnosti sa NATO-om. Mislim da imamo važnijeg posla od toga. Hvala. Eh, Hvala, gospodin Kovin Mike. Mislim da je ovdje najveći problem problem suvereniteta. Ne možemo ne znati tko je e, zapravo ovdje suveren Evropska unija, to je tko je vladar Evropska unija ili zemlje članice. Zato što e, zapravo europsko zakonodavstvo je dakle iznad nacionalnog zakonodavstva, tako da po tome Evropska unija je vladar, ali s druge strane vojsku nema Evropska unija, već imaju zemlje članice. Zamislite da je u SAD-u tako da Michigan ili Texas imaju vlastitu uh, saveznu vojsku. Drugo, Evropska unija ima budućnost možda kao područje slobodne trgovine, ali moramo se temeljiti i na slobodnom tržištu ne samo proizvoda, već i zakona. Zemlje se moraju e, natjecati u svojim propisima. i moramo ispraviti zemlje koje imaju pogrešne propise. Tek kad budemo imali jedinstveno zakonodavstvo, ćemo gledati pogrešne zemlje. Hvala vam sada gospođa Jakonsari. Hvala izvjestiteljici na sveobuhvatnom i detaljnom izvještaju. U ovakvim je trenucima jako važno razgovarati o globalnoj ulozi Europske unije. Moj je dojam da brojne zemlje članice i sama Europska unija da se e, okreću sve više prema sebi, a sve su manje zainteresirane za što se događa u svijetu. Imam jedno pitanje za gospođu e, Ozolinu. Vi ste jako puno pun, vi ste jako puno puta spomenuli da je NATO naš e, dobar partner ali ja mislim da se NATO sve više okreće prema samome sebu, prema zaštiti europskih zemalja, svojih građana, prema dakle, onome što stoji u članku 5. A sve se manje bavi upravljanjem krizama i globalnim pitanjima. Jesam li u pravu ili griješim? Hvala lijepa. Sada će panelisti odgovoriti obrnutim redoslijedom. Gospodin Graham, hvala. E, pokušat ću biti kratak e, jer ne ostaje nam puno vremena i osvrnuti se na neka, nažalost, ne sva pitanja. Što se tiče NATO-a, mislim da e, ja blisko pratim tu raspravu i e, SAD je zapravo prvi partner e, Europske unije u e, pitanju obrane i kad se radi o forumu NATO-a, SAD je ta koja poziva Europsku uniju da se da se trgne, a pojam duplikacije je nešto što se ne koristi već 15 godina od vremena gospođe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 što se tiče multilateralnih pregovora, mislim da moramo biti malo e, optimistični zato što je na brojnim multilateralnim forumima Europska unija postala važan akter. E, primjerice što se tiče razoružanja, Europska unija je akter e, koji je respektiran, koji ima značajan utjecaj, i kojeg se gleda za, za vodstvo u tim forumima. Zatim što se tiče interesa. Mislim da tu moramo izaći uh, od te, da se moramo odmaknuti od te umjetne dihotomije između uh, vrijednosti i uh, interesa. Europska unija nije nevladina organizacija, nego ona je zaseban strateški akter koja mora braniti svoje vrijednosti i svoje interese i to ne nužno odvojeno. Zatim što se tiče borbe protiv terorizma, e, to je naravno e, tipičan primjer e, koji pokazuje da postoji potreba za globalnu strategiju. Tu ne smijemo isključiti vojni aspekt, ako isključimo vojni aspekt daćemo veću težinu našim moćnim protivnicima i daćemo im e, alat e, za, samo ćemo povećati njihovu važnost i njihov utjecaj. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Prvo pitanje što se tiče multilateralne diplomacije, slažem se sa ovim što je rečeno. Mislim da je Europska unija na tom polju vrlo E, uspješna i da je to nešto što bismo trebali definitivno pojačati. Drugo pitanje o temi da li je NATO i militarna i vojna akcija dovoljna za borbu protiv terorizma E, gledajući kako se razvijao terorizam i koji su instrumenti upotrebljeni, jasno je da vojna akcija nije dovoljna i zato sam upravo rekla da treba harmonizirati djelovanje zemalja članica Europske unije e, i povećati naše vojne e, sposobnosti kako bismo postigli željene rezultate i pobjedili u ratu protiv terorizma. Ali E, ta kombinacija e, sposobnosti je e, pritom vrlo važna. Sljedeće pitanje ticalo se toga da li se NATO više orijentira prema unutra i što je sa međunarodnim djelovanjem međunarodnom planu. Mislim da je NATO doista bio neučinkovit u odgovoru na e, situaciju s kojom su naše zemlje članice e, suočene. Dakle, ako mm, slijed, se strogo pridržavamo sporazuma iz Washingtona, onda sad vidimo da NATO zapravo operira na svim e, razinama, tako da a osim toga NATO jača e, svoje aktivnosti na temelju članka broj 5, ali NATO već ima dovoljne e, kapacitete i sposobnosti za djelovanje. Mislim da je e, će njegove obrambene sposobnosti biti na raspolaganju zemljama članicama i međunarodnoj zajednici u cjelini. I posljednje što sam htjela reći, mislim da Europski parlament ima ogromnu ulogu u implementaciji ove strategije. To je dakle nešto gdje e, vi možete e, revidirati, e, nadgledati i harmonizirati ovu našu strategiju i u tome vam želim puno uspjeha. Hvala lijepa. Članovi odbora rekli su dosta toga. Mislim da je multilateralizam postao mnogo e, kompliciraniji na, e, u današnje vrijeme na svjetskoj, svjetskoj sceni, ali Evropska unija e, nastavlja svoju borbu na temelju svojih načela i to je u genetici, u njezinoj DNK. E, mislim da se to mora jednostavno nastaviti. E, e, dakle, postoji jedna zanimljiva kontradikcija koja se tiče naših dugoročnih interesa i sustava vrijednosti. Ono što je vrlo jasno kad je riječ o našem susjedstvu je da promoviranje E, naših e, vrijednosti e, uz neke uvjete nije do sada dobro funkcioniralo. Mislim da moramo imati inovativniji, inovativniju i pametniju kutiju sa alatom, da tako kažem. I konačno što se tiče globalnog okoliša i izazova, ja sam oduvijek mislio da je europska vanjska politika relativno slaba u usporedbi sa drugim aspektima. E, e, a to sa sobom nosi e, oportunitetne troškove. Međutim, e, situacija se mijenja i ono što je sada u pitanju e, su puno e, važnije stvari. Sad je pitanje da li će situacija u kojoj smo približiti ili međusobno udaljiti zemlje članice. To je dakle nešto što ćemo vidjeti i to će vrijeme pokazati. Hvala lijepa. gospođa Kalnjete, e, završno, završna riječ. Hvala lijepa, želim samo zahvaliti, ova rasprava je bila vrlo inspirativna. Svi smo e, svjesni neophodnosti obrane evropskih interesa. Ja e, bih obrnila ovo što je rekao Camille Lagrand, braniti naše interese znači braniti naš sustav vrijednosti to eh, bih htjela naglasati. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala panelistima. Eh, molimo ostavite nam svoje izlaganje u pisanom obliku kako bi ih i u buduće mogli koristiti. Hvala lijepa što ste sudjelovali na ovom sastanku. Dame i gospodo, e, trebamo što prije početi jer smo u zakašnjenju. E, dakle, rasprava sa ministrom, nizozemskim ministrom vanjskih poslova je predugo trala i zato ću e, se E, zato neću trošiti vrijeme na svoje uvodno izlaganje i zamolio bih paneliste e, da se pridržavaju vremenskog ograničenja u svojim e, izlaganjima, recimo jedna i pol minuta po govorniku kako bismo nadoknadili zakašnjenje. E, ja sam e, informiran da će prevoditelji stati na raspolaganju 15 minuta dulje, tako da se nadam da ćemo uspjeti odraditi posao. E, meni je drago što je i povjerenica Jurova danas ovdje. E, također gospođa Heidi Hautala i Viktor Dolice, e, gospođa Helga Schmidt, e, gospođa Katarina Maternova i gospodin Aleksandar Suško. Drago mi je što su ovdje i e, zastupnici iz nacionalnih parlamenta iz E, naših e, susjednih zemalja iz našeg istočnog susjedstva. Se nadam da ćemo imati vrlo zanimljivu raspravu sa njima, a sada riječ dajem e, gospođi Jurovoj. Hvala lijepa, gospođe Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, e, najprije želim svima e, sretnu novu godinu. Nakon prošlogodišnjih dramatičnih događaja i u Europi i izvan Europe, ja se doista nadam da će 2016. biti sigurnija i mirnija godina za sve nas, e, također i za građane Gruzije, Moldove i Ukrajine. Nadam, Ukrajine nadam se da će im nova godina donijeti mir i stabilnost i veliki napredak u e, procesu reformi. Tri zemlje, te tri zemlje su napre, postigle veliki napredak e, što se tiče reforme pravosuđa i poštivanja ljudskih prava, ali postoje još područja gdje treba posvetiti e, pažnju, a to je na primjer borba protiv korupcije, borba protiv diskriminacije i e, aktivna primjena e, e, reform, reformiranog zakonodavstva. Na tome se radi. Predstavnici službe za vanske vanjsko djelovanje i komisije su ovdje i predstavnica povjerenika Hana i visoke predstavnice Mogherini. Oni će također komentirati, a ja ću se koncentrirati na E, moj e, portfelj, a to je reforma pravosuđa i e, smanjenje diskriminacije. Dakle, ove tri zemlje započele su sa reformama u skladu sa prioritetima i u interesu svojih građana sporazum o pridruživanju koje, koje su potpisale ove tri zemlje su vrlo ambiciozni i detaljni sporazumi i najdetaljniji koje je ikad Evropska unija potpisala sa e, trećim zemljama. E, sve to na temelju e, načela vladavine prava i temeljnih ljudskih prava. Pritom je, su područja kao što su zaštita podataka, suradnja pravosuđa i također i E, približavanje europskog zakonodavstva sa zakonodavstvom ove tri zemlje su važna područja. Ovo će biti važna godina u procesu reformi e, za Gruziju nakon što je proteklih godina postignut značajan napredak. E, dijalog o dosadašnji dijalog omogućuje postizanje tog napretka E, i Gruzija je doista poduzela korake prema reformi pravosuđa i i reformi e, ureda e, javnog tužitelja. Ja sam imala priliku razgovarati s time sa ministrom pravosuđa Gruzije koji je doista posvećenom ovom procesu reformi. Međutim neovisnost sudaca i javnih tužitelja ostaje područje koje izaziva zabrinutost i E, nadamo se da će se u buduće e, poštivati E, neovisnost pravosuđa kako bi se izbjegao dojam politiziranog pravosuđa. Što se tiče Ukrajine, tu je postignut do veliki napredak što se tiče e, reformi pravosuđa usprkos e, unutarnjoj i vanjskoj kompliciranoj situaciji. Ja sam u rujnu posjetila Ukrajinu i imala priliku razgovarati o situaciji E, na najvišoj e, političkoj razini. Htjela bih čestitati e, ukrajinskim vlastima na njihovim dosadašnjim postignućima i ohrabriti ih da nastave sa velikim naporima kako bi Ukrajina e, učinila i sljedeće korake u borbi protiv korupcije. Za vrijeme moje posjeta ja sam se sastala sa predstavnicima civilnog društva koji su odigrali ključnu ulogu u nadziranju razvoja, osobito na području borbe protiv korupcije e, i borbe protiv diskriminacije. Za vrijeme svog posjeta e, dakle ustavni amandmani u svrhu jačanja neovisnosti pravosuđa su sljedeći korak koji treba učiniti u 2016. A sada e, može početi i faza implementacije e, nakon što se E, promijenio, e, što su se promijenili zakoni, vrijeme ih je i primijeniti kako bi se povratilo povjerenje građana u pravosuđe. U Moldovi politička situacija je postala donekle nestabilna i zemlji je e, potrebno stabilno političko vodstvo. Mora se ukloniti utjecaj skrivenih interesa na e, donošenje političkih odluka također borba protiv korupcije e, mora biti e, jedan od najviših prioriteta. Nedavni skandali 2014. kada je ukradena gotovo jedna milijarda eura odgovorni dakle moraju odgovarati za to i potrebno je E, naravno e, na odgovarajući način provesti istrage i sve ostale e, procese u nastavku borbe protiv takvih pojava a pravosuđe mora funkcionirati na temelju najviših standarda. To je ključ za e, demokratsko i prosperitetno društvo. Trenutno postoji velika potreba da se povrati povjerenje građana u pravosudni sustav. To se ne može, a to se može postići samo temeljitim reformama. Osobito je potrebna reforma e, javnog tužiteljstva, E, i mora se e, uvesti sustav e, poštenog i transparentnog izbora sudaca. Korupcija i političke manipulacije moraju se iskorijeniti kako bi jedan učinkovit sustav i etički sustav bio na ali ono što je za to potrebno je promjena načina razmišljanja. E, zemlje moraju uskladiti svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije i e, u tom pogledu postoje e, direktive o borbi protiv diskriminacije. tu također postoje napreci i što se tiče promjene zakonodavstva i što se tiče njegove primjene. Ukrajina je nedavno usvojila nacionalnu strategiju E, e, na tom području i također e, se je posvećena približavanju svog zakonodavstva zakonodavstvu Europske unije, a ukrajinski parlament je usvojio zakone koji zabranjuju diskriminaciju na temelju seksualne orijentacije E, i parlament će nastaviti usvajati takve zakone e, i e, mi se nadamo da će se to zakonodavstvo nastaviti i implementirati. Pravni okvir za jednakost i nediskriminaciju uključuje i i funkcioniranje ureda javnog tužitelja koji e, naravno tu igra ključnu ulogu. E, mi već postižemo rezultate i nastavit ćemo aktivno e, pratiti daljni napredak i voditi aktivni dijalog. Evo toliko od mene, sa zanimanjem ću saslušati druge govornike i raspravu koja će uslijediti. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Iznimno sam zadovoljna što vidim da je ovaj događaj e, posjećen e, koji ima za cilj e, produbiti suradnju sa trima parlamentima Gruzije, Moldove i Ukrajine i želimo na taj način isto tako dati potporu civilnom društvu. Sada bih e, pozvala gospođu Šmit e, da e, nam se obrati u ime visoke predstavnice, potpredsjednice Mogherini. Gospođo Šmit, hvala lijepa i ja bih se pridružila dobrim željama, željama za e, sretnu novu godinu. Želimo da svijet u 2016. postane sigurnije mjesto jer i činjenica je da je u 2015. godini svijet e, u Europskoj uniji, ali i u susjedstvu postao nesigurnije mjesto. Međutim, bilo je i pozitivnih događanja, a e, sporazum je potpisani, e, sporazum potpisan sa e, nekim zemljama mislim da će imati i pozitivnog odjeka na e, pregovore sa Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom. Isto tako e, što se tiče samita iz Rige, tu smo dosta toga postigli sa Moldovom, isto tako smo potpisali duboki i sveohvatni sporazum o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom koji će početi sa primjenom u 2016. godini mi smo produbili odnose sa ovim trima zemljama, tome svjedoče sporazumi o pridruživanju i duboki sveobuhvatni sporazumi o slobodnoj trgovini, a nedavna revizija e, europske politike susjedstva je to posvjedočila. Sa ove tri zemlje mi smo započeli put koji e, od nas zahtjeva duboku suradnju. Mi ćemo e, e, na tome predano raditi i nadamo se da će znači, programi s vremenom rezultirati visokom razinom političke suradnje i gospodarske suradnje. Regionalna dimenzija Euronesta ima smisla kada pogledamo koji su izazovi pred nama. Sigurnost, klimatske promjene, to su izazovi koji, s kojima se svi moramo e, suočiti, a nadam se da će ovo i produbiti suradnju na e, području e, sigurnosti i vanjske politike, a na tome smo već počeli raditi sa Gruzijom na sastanku u Tbilisiju u Studenom. Međutim, ova partnerstva s tim zemljama mogu biti uspješna samo ako uključimo sve sektore društva, uključujući parlamentarce, e, predstavnike lokalnih vlasti, ali i predstavnike e, civilnog društva. A sada bih htjela e, naglasiti parlamentarnu, parlamentarni aspekt koji je vrlo važan. Parlamentarna skupština Euronest je idealno mjesto za raspravu o napretku za dijeljenje iskustava s našim partnerima i da učimo jedni od drugih i da budemo inspiracija jedni za druge. Sada nekoliko riječi o Ukrajini i e, njihovoj provedbi e, obveza. E, i, povezanih sa pridruživanjem. Te obveze bi za bilo koju zemlje bilo vrlo teške i ne smijemo zaboraviti da se ovo za Ukrajinu događa u vrlo teškim okolnostima nezakonite aneksacije Krima e, i e, oni se isto tako nalaze u vrlo teškoj gospodarskoj situaciji. Europska unija nastavlja davati potporu teritorijalnoj suverenosti Ukrajine, a istovremeno radi radimo na pridruživanju i približavanju. Unatoč svim problemima s kojim je suočena, Ukrajina je ostvarila napredak u svojim reformama. Neću ovdje e, ići u detalje, samo ću e, spomenuti novi ured za borbu protiv korupcije, zatim e, reforme u policiji, reforme u javnom tužilaštvu i amandmani e, Ustavu koji su usvojeni u prvom čitanju. Međutim, mnogo toga ostaje za e, napraviti, e, poglavito reforme pravosudnog sustava, isto tako upravljanje javnim financijama i osim toga potrebno je usvojiti reforme, potrebno je provesti reforme. A sada što se tiče liberalizacije viznog režima, prošlog tjedna smo u komisiji započeli e, e, aktivnosti s tim u vezi i e, uvjeti za bezvizno putovanje između Ukrajine i Europske unije su ostvareni i sada ćemo početi s provedbom tog režima. Što se tiče Gruzije, komisija je u prosincu u izvještaju potvrdila da su mjerila ostvarena i liberalizacija može nastaviti, a to je rezultat zajedničkih e, napora gruzijske vlade, državnih institucija i civilnog društva. Gruzija je e, ostvarila impresivan napredak u e, provedbi sporazuma o pritraživanju, uključujući duboki i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini a rezultati su vidljivi u e, Eurostatovim podacima. U prvih 12 mjeseci implementacije sporazuma o slobodnoj trgovini e, povećan je izvoz u Europsku uniju. Isto tako vidimo povećanje u stranim izravnim ulaganjima u Gruziji. 2016. godina bit će ključna za Gruziju zato što su u e, desetom mjesecu zakazani parlamentarni izbori. Znamo da u Gruziji politika ima veliku važnost i emocije E, se tamo jasno izražavaju. Važno je da e, gruzijska vlada udari ozbiljan ton e, za te izbore. I konačno dolazim do Moldove. U Moldovi vlada nestabilna politička situacija koja je prepreka za duboke i vrlo potrebne reforme. Reforme kasne upravo u zemljima, u, u područjima gdje su naši interesi najnaglašeniji u Moldovi je korupcija e, raširena i vrlo duboka. E, osim e, borbe protiv korupcije potrebno je reformirati javnu administraciju, pravosuđe, a isto tako pozabaviti se bankarskim sustavom i raditi na fiskalnoj stabilizaciji sa MMF-om. Moldovska politička klasa mora djelovati i E, rješenje te političke krize mora doći iznutra. Međutim, pregovori traju e, i u tijeku su i mi e, surađujemo sa novom moldovskom vladom na provedbi sporazuma o pridruživanju i stavljamo naglasak na reforme, a mi se kao Europska unija nećemo miješati u interne političke procese Moldove. Što se tiče pozitivnih pomaka, Moldova je primijenila bezvizni režim eh, sa Europskom unijom i već 160 tisuća moldovskih građana je putovalo u Europsku uniju bez e, vize. Što se tiče dubokog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini, isto tako je ostvaren napredak i to je e, dosta nevjerojatno u ovoj e, situaciji, što je dovelo do 20% porasta u trgovinskim razmjenama 2014. godini i 5 dodatnih posto prošle godine. Moldova E, u Europsku uniju izvozi 62% od svojih e, ukupnog izvoza u e, ostatak svijeta. Međutim, to nije dovoljno. Još jednom mogu potvrditi da će Europska unija ostati važan partner za ove tri zemlje, pomoći će im da odaberu vlastiti put prema napretku. Gruzija, Moldova i Ukrajina su same odabrale put europskih integracija kao svoj put za budućnost budućnost. I to nisu jedine zemlje koje su to odabrale. Mi se radujemo danjem napretku i suradnji sa tim e, državama. Hvala lijepa, e, gospođo Schmidt. E, vrlo sam zadovoljna što ste naglasili važnost parlamentalne podrške koju možemo dati ne samo u bilateralnim, nego čak i u ovom multilateralnom kontekstu. A sada bih dala riječ gospođi Mater Novi, e, koja će nam se obratiti u ime povjerenika Hana. Izvolite, imate pet minuta. Hvala lijepa i ja se želim eh, pridružiti čestitkama i svima poželiti uspješnu i sretnu novu 2016. godinu. Eh, izazov je eh, uzeti riječ nakon Helge i zato ću pokušati da se ne ponavljam, odnosno da ne ponavljam ono što je ona rekla nego dodati našu dimenziju ovom postupku reformi u ovim trima zemljama. Znači dati ću perspektivu e, naših e, mehanizama za potporu i partnerstva koje smo mi razvili. Veliko mi je zadovoljstvo obratiti vam se nekoliko dana nakon što je na snagu stupio e, duboki i sveobuhvatni sporazum u slobodnoj trgovini sa Ukrajinom, premda postoje brojni izazovi kojih smo svi svjesni, ali e, i sporazum o pridruživanju i e, sporazum u slobodnoj trgovini sada su na snazi i s tim smo zadovoljni. Helga je spomenula reviziju europske politike susjedstva i E, zaključke vijeća koji i, jedan, i jedno i drugo potvrđuju e, tu, tu, tu, taj dvojni karakter reformi. i e, zaključci vijeća i revizija politike susjedstva naglašavaju koliko je važan odnos E, s tim zemljama, ne samo zbog političkog dijaloga, nego naglašavaju i našu potporu e, tim zemljama u provođenju reformi. A to je isto tako važno u kontekstu istočnog partnerstva, ali o tome ću govoriti kasnije. Mislim da ovaj okvir koji smo uspjeli uspostaviti ima e, namjenu, je vrlo koristan iz nekoliko različitih aspekata. E, prvo je zato što taj okvir može e, potaknuti reforme, može dodatno potaknuti reforme i to je nešto na čemu mi nastojimo raditi s našim partnerima, bilo da se radi o državama članicama, s njima aktivno pokušavamo iznaći način, naći e, načine da zajedno e, provodimo programiranje i suradnju sa e, tim državama, a isto tako to činimo i sa našim partnerima u međunarodnim institucijama i u europskim institucijama. Pokušavamo naći načine kako da pomognemo tim zemljama da provedu reforme. Međutim, taj okvir je isto tako za nas važan jer e, nas tjera da fleksibilno koristimo instrumente koji su nam na raspolaganju. Kao što vjerojatno znate, instrument koji koristimo, instrument koji koristimo za programiranje e, s našim e, partnerskim zemljama jest europski instrument za susjedstvo. I da vam samo ilustriram konkretnu situaciju, e, e, e, prošle godine smo u Ukrajinu investirali 200 milijuna, u Moldovu 90 i Ukrajinu 130, odnosno Gruziju 130 milijuna i trudimo se Um, što više uložiti uh, u potporu tim reformama. Uh, instrument ENI, uh, ENI nije jedini instrument koji imamo na raspolaganju. Mi isto tako blisko surađujemo sa međunarodnim institucijama za financiranje. Mi isto tako imamo i um, fond, mehanizam potpore za susjedstvo ali isto tako e, koristimo mehanizam e, planiranja investicija za potporu e, reformama u tim zemljama. I naši napori su već urodili plodom već je Helga govorila o e, liberalizaciji viznog režima, ali isto tako pozitivni pomaci su viđeni, su, su jasni u provedbi e, projekata na regionalnoj razini, bilo da se radi o povezivosti ili o energetici. Još jedna dimenzija koju želim ovdje spomenuti od posebne važnosti za nas, tu se radi o E, mehanizmu, o instrumentu e, DCFTA e, u iznosu od 200 milijuna koji za svrhu ima koji je usmjeren ka malim i srednjim e, e, poduzećima u tim trima zemljama i usmjeren je da pomogne e, sektoru malih i srednjih poduzeća u tim zemljama da se prilagodi novim standardima, bilo da se radi o fitosanitarnim ili tehničkim standardima. Mi na tom mehanizmu surađujemo sa partnerima EBRD-om i IEB-om. Sada, e, što se tiče e, pojedinih e, informacija o te tri zemlje, što se tiče Ukrajine, mislim da možemo biti optimistični što se radi provedbe, kad se radi o provedbi reformi u Ukrajini i Ukrajina je zaista impresivni napredak postigla u stabilizaciji gospodarstva i konsolidaciji tečaja i e, postigla je napredak u bankarskom sektoru. Naravno, postoji čitav niz problema i područja u kojima su reforme još uvijek e, e, još uvijek nisu ni počele, a još ostaje nakon toga i provedba. A suradnje s Ukrajinom e, od strane e, naše opće uprave e, za cilj ima provedbu i pokretanje različitih paketa reformi. Što se tiče pitanja reformi, primjerice bavit ćemo se uredom pravobranitelja u Ukrajini. To će biti od velike koristi za nas i E, tu surađujemo sa državama članicama i drugim e, partnerima. Što se tiče Moldove, e, kao što su moji kolege spomenuli, nažalost je trenutna politička kriza odgodila i zasjenila urgentne gospodarske potrebe koje Moldova ima i politička kriza je u drugi plan stavila činjenicu da gospodarstvo Moldove e, treba e, treba se pokrenuti i mi surađujemo s MMF-om i drugim e, partnerima da bismo tamo pokrenuli reforme. Što se tiče Gruzije, želim samo dodati da dobro surađujemo sa svim, na svim sektorima i Gruzija je provela brojne reforme koje možemo samo pohvaliti, e, međutim još su potrebne e, reforme u e, pravosuđu, u poslovnoj klimi i nekim drugim sektorima, ali mislim da ako Gruzija nastavi tempom kojim je do sada radila, da će ishod biti vrlo dobar. Zatim sada želim govoriti o dimenziji istočnog partnerstva. Tu želim naglasiti činjenicu da su tri pridružene zemlje, da te tri zemlje trebaju biti i mogu biti predvodnice u e, našoj suradnji s ostalim partnerima jer su to važni partneri za Europsku uniju i mi smo spremni pružiti potporu tim državama ne samo u bilateralnim e, forumima e, nego kroz jačanje dimenzije istočnog partnerstva. Mi želimo surađivati sa civilnim sektorom, a i na parlamentarnoj razini. Hvala vam lijepa što ste me pozvali. Hvala lijepa. E, s vama se u potpunosti slažem e, kada kažete da se nadate da će ove tri zemlje biti predvodnici i e, moramo se podsjetiti da se istočno partnerstvo sastoji od šest zemalja. Evo, e, moram vam sada objasniti e, na koji način ću rasporediti vrijeme, zato što kasnimo. Sada ću dati riječ Aleksandru Šušku, a e, nakon toga će moj supredsjedatelj vas brifirati na kratko o parlamentnoj skupštini Euronest. Nakon toga ću otvoriti raspravu i molim, molim vas da uh, naizmjeničnost E, da dopustite da najizmjenično dam riječ e, po jednom zastupniku Europskog parlamenta i po jednom e, zastupniku nacionalnog parlamenta. Gospodine Šuško, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Najprije vam se želim zahvaliti na stalnom uključivanju civilnog društva u procesu reforme i provedbi reforme u e, istočnim zemljama i to posebice u Ukrajini. Mislim da je to velika prednost Europskog parlamenta. Parlament je institucija koja nudi najbolje prakse u tom području, a mi smo spremni, zahvalni i u stanju smo na taj način surađivati. Za nas je ovo odlična prilika da samo podijelimo naša najbolja iskustva i znanje. Ovo nam je prilika da podignemo svijest o e, samoj srži reformi u našoj zemlji. I ja ovdje nisam sam. Ovdje su predstavnici e, zaklade otvorenog društva i skupina stručnjaka iz Ukrajine, Moldove i Gruzije. Svi su oni ovdje i podijelit će s vama svoje znanje o politikama za borbu protiv korupcije, o, o reformama pravosuđa i oni će biti e, otvoreni za razgovor danas poslijepodne. A sada imam vrlo kratku poruku. Jasno je da ne možete nikada nametnuti reforme ako ne postoji snažna želja u samoj državi za provedbu reforme. I to je moja poruka pozitivna. Zato što u ovom trenutku dakle imamo um, dva zanosa, jedan ide od dozdo prema gore i to je želja, dakle to je zapravo izistiranje civilnog društva da se Ukrajina reformira, a s druge strane Poticaj dolazi iz europskih institucija koje žele pomoći Ukrajini da uspiju. I ako um, kombiniramo ta dva entuzijazma, taj unutarnji i vanjski, onda možda i imamo šanse za uspjeh. Trenutačno Ukrajina i ostale zemlje prolaze kroz teške trenutke. Znate da smo žrtva agresije, da je Krim pripojen Rusiji i da imamo i osim svega toga i gospodarske poteškoće. No istovremeno ovo nije tako loš trenutak za reforme, već smo uveli jako puno promjena koje nismo uspjeli ostvariti u naših 25 godina samostalnosti. Tako da eto, protekle dvije godine su donijele mnogo promjena. Međutim, to nije dovoljno za e, funkcionalno, funkcionirajuću demokraciju. I upravo ovo trenutak u kojem moramo konsolidirati sve naše resurse, naše stručnjake, najbolje prakse, znanja, stručnost te političku volju. Na taj ćemo način to finalizirati. Bilo je mnogo laše zagovarati reforme kada je to bilo vrlo općenito. Ali sada, sada se javlja problem kad počnemo ulaziti u detalje. Kad se počne ulaziti u detalje, e, onda se nalazi na puno mišljenja, na puno birokratskih e, prepreka i brojnih drugih izazova koje niste nikada niti očekivali. Tako da je ovo vrlo važan i dobar trenutak za konkretan i dosljedan rad i to u suradnji sa našim međunarodnim partnerima. I u ovome trenutku uloga Europske unije, unije ključna. Zato što naša vlada u Ukrajini prihvaća preporuke Europske unije. I društvo ima veliko povjerenje u Europsku uniju. Kada stručnjaci iz Europske unije dolaze u Ukrajinu, u Gruziju i u Moldovu, stvarno se u njih ulaže puno povjerenja i vjeruje se njihovim mišljenjima, preporukama i tako dalje i to je resurs koji se stvarno može dobro iskoristiti. Osim toga, ovo nije trenutak za opće preporuke. Ovo je trenutak za snažnu i dosljednu potporu e, za provedbu reforme u određenim područjima. Od vas trebamo energiju, energiju, znanje i hrabrost. Kada dolazite u, Evropu, u Ukrajinu, dovedite najbolje stručnjake, dovedite ljude s iskustvom koji imaju svoje priče uspješnice za podijeliti, kako bi, su, kako bi i nama pomogli da i mi uspijemo. Tako da hvala vam na e, podršci, na interesu, na političkoj želji da pomognete Ukrajini i ostalim zemljama u regiji u njihovim nastojanjima za e, provedbu reformu, reformi. Hvala vam, gospodine Šuško. I kao što ste rekli, da, produbit ćemo naše rasprave u tri panela. Mm, na kojima će sudjelovati naši e, partneri iz civilnog društva i to uglavnom iz zaklade Otvoreno društvo. A sada bih pozvala potpredsjednika e, parlamentarne skupštine EKS. Euronest, gospodina Dolinice. A onda nakon toga ću vama dati riječ. Morat ću zatvoriti popis govornika zato što imamo još pol sata, budući da su nam i e, prevoditelji dali malo više vremena. Hvala vam. Hvala svim prethodnim govornicima koji su bili mm, vrlo jasni i vrlo mm, inspirirajući. Mislim da je dobra ideja da organiziramo ovaj sastanak u Europskom parlamentu. I Heidi, hvala i tebi na tvojoj pomoći, hvala odboru za vanjske poslove. I mislim da će današnji sastanak biti vrlo koristan. Borba protiv diskriminacije, protiv korupcije. To su teme kojih, koje su usko povezane sa našim vrijednostima. Prema mojem mišljenju, za provedbi tih reformi su nam potrebna dva elementa. To je politička volja i dosljedni koraci u provedbi tih reformi. E, protekli sastanak o globalnoj e, strategiji o sigurnosti je bio također vrlo koristan. Kao što je kancelarka Merkel nedavno rekla, nakon posljednjeg terorističkog napada u, e, Turskoj, Europa je ranjiva. Mnogo je prijetnji, mnogo je poteškoća, no mnogo je i mogućnosti. Tako da Gruzija, Moldova i Ukrajina jesu na pravom putu, no u budućnosti ćemo morati učiniti još više. I to posebice u područjima o kojima će se danas razgovarati. E, cijenim sudjelovanje predstavnika civilnog društva iz te tri zemlje zato što oni također imaju vrlo važnu ulogu i oni bi također trebali e, biti ovdje s nama razgovarati o tome što se događa u zemljama. Produbit ćemo našu suradnju kroz sastanke i u e, Briselu, Kijevu i Kišinau. I smatram da je jako važno e, uključiti nacionalne parlamente a parlamentarni nadzor će biti jedan od najvažnijih alata u našem budućem radu. Eto, ja sam nastojao biti kratak, zato što nemamo puno vremena, a prilike e, za raspravu ćemo imati e, u sljedeća tri panela. Hvala vam još jednom. Hvala, Viktor. Da, pitanje parlamentarnog nadzora je također nešto o čemu bismo mogli razgovarati. Sada bih htjela otvoriti raspravu i pozvati gospodina Plenkovića. On je voditelj delegacije mm, Europskog parlamenta za odnose sa Ukrajine, Ukrajinom i onda nakon toga jedan zastupnik, zastupnik iz nacionalnih parlamenta. još uvijek sada čekam i zahtjeve Ukrajinskog parlamenta. Hvala Hajdi, hvala Viktor na ovoj inicijativi, na organizaciji ove konferencije te na izlaganju povjerenice Jurove te gospođe e, Schmidt te gospođe Maternova. Mislim da je ovo pravi trenutak za raspravu o ovoj temi, budući da za sljedeći tjedan je na dnevnom redu rezolucija o provedbi sporazuma o pridruživanju za Gruziju, Moldovu i Ukrajinu. To su tri zemlje u okviru europske mm, politike susjedstva, to jest istočnog susjedstva. Htio bih ovdje istaknuti odlučnu suradnju sa našim e, prijateljima i kolegama, mm, sa prijateljima iz Ukrajine. Oni jako naporno rade od ratifikacije i stupanja na snagu tog sporazuma, a sada će DCFTA tražiti još konkretniju e, suradnju što se tiče između odnosa, što se tiče parlamentarne skupštine, mislim da bi bilo dobro da zajedno s komisijom i Europskom službom za vanjsko djelovanje razvijemo alate kojima ćemo pratiti provedbu ovih sporazuma. A ako smo mi e, tijelo za nadzor koje se sastaje dva puta godišnje, bilo bi nam lakše pratiti na ovaj način, a isto tako bilo bi nam i jednostavnije podizati osviještenost javnosti u tim zemljama. Hvala vam i veselim se što ću s tobom voditi treći panel. Naravno, e, na panelima će sudjelovati i tri podpredsjednika. Hvala vam, a sada gospodin Kandelaki iz parlamenta iz Gruzije, molim vas da se ograničite na minutu i pol, jer nemamo puno vremena. Gospodin Kandaloki je dao uh, meni riječ, da govorim umjesto njega. Hvala panelistima. Uh, cijenimo svu pozornost koju posvećujete našim trima zemljama. Ja predstavljam Gruziju i u ime Gruzije bih istaknula nekoliko aspekata koje je već istaknuto. To je kao prvo neovisnost sudstva i hvala svim govornicima koji su to spomenuli. Jamstvo neovisnosti, e, jamac neovisnosti sudstva je postao Ustavni sud u Gruziji. I Ustavni sud je bio dovoljno hrambar i dovoljno profesionalan i zaustavio je nasilno preuzimanje E, pro e, zapadnog televizijskog kanala Rustavi 2. Sigurna sam da ste svi čuli za to. Ustavni sud je nažalost zbog toga postao metom nasilnih i agresivnih napada. Mislim da je jako važno da to svi znaju, jer kao što sam rekla, oni su doista preuzeli odgovornost i zadrže i dakle čuvaju neovisnost sudstva, a mm, prvostupanjski sudovi i žalbeni sudovi mm, ponekad se nisu ponijeli na pravila način kao što dobro znate. To je prva stvar. A druga je uloga, op, je uloga oporbe. Mnogi od vas su spomenuli važnost uključivosti, a ta uključivost se ne može održati ako, su, ako je oporba u e, zatvoru ili je meta nasilja. Da, vidim Čekić, hvala vam. Nisam htjela spriječiti oporbu da govori. Onda sada je gospodin Kosteja, supredsjedatelj parlamentarne skupštine za odnose sa Moldovom. Žao mi je što e, nemamo danas sa nama parlamentarne zastupnike iz Moldove, ali nadam se da će oni doći u budućnosti. Da, i nadam se da ćemo e, čuti danas dobre vijesti iz Moldove. Moldova trenutačno prolazi kroz jednu od najvećih e, kriza svoje kratke povijesti. I slažem se s onima što je do sada rečeno. Prema mojem mišljenju, mnogo je strukturnih problema. Izbjeglice, Schengen i migracija. Mislim da bismo trebali shvatiti da moramo uložiti e, više i biti otvoreniji u našim odnosima s Kišnjevom. Te s političarima koji su proeuropski orijentirani. Te naravno e, razgovarati o problemima u Moldovi te Pridnjestrovlju. Nekoliko je rješenja, nijedno od kojih nije dobro za Moldovu, dakle ili da se organiziraju privremeni izbori, prijevremeni izbori ili da se sadašnja situacija nastavi. Eh, izbori nude dvije vrste nestabilnosti. Nemamo, tamo nema izbora između stabilnosti i nestabilnosti, kao što je rekao jedan analitičar situacije u Moldavi, Moldovi. I na kraju ću još reći da većinu čine bivši komunistički eh, zastupnici. i mislim da nisu svi evropski orijentirani. Hvala. A sada će govoriti zastupnik Ukrajinskog parlamenta. Au, oh, sorry, Can somebody clarify Može li nam netko reći je li izaslanstvo iz Ukrajine odlučilo tko će govoriti? Boris, Boris Tarasjuk, Gospodin Tarašuk? Boris Tarašuk. Aha, vi ste bivši e, potpredsjednik Euronesta. I tako dalje. Izvolite. Hvala, hajde. Dragi prijatelji iz Europskog parlamenta, dragi kolege iz partnerskih e, zemalja Euronesta, Veliko je zadovoljstvo za ukrajinsku delegaciju da sudjeluje na ovom važnom događaju. I hvala našim prijateljima iz Europskog parlamenta što su organizirali ovu konferenciju. Konferencija doista dolazi u pravo vrijeme i vrlo je važna. Ukrajina smatra da su obveze u okviru parlamentarne skupštine Euronesta vrlo bitne. Sudjelujemo u svim događajima koji se organiziraju i ovim putem želimo izraziti svoju zahvalu i Europskoj komisiji te uredu visoke predstavnice, gospođe Mogherini, te prijateljima i kolegama iz Europskog eh, parlamenta. još bih u ime ukrajinskog izaslanstva zahvalio i na podršci koju Ukrajina dobiva od Europskog parlamenta i institucija Europske unije. Ova su vremena doista teška za Ukrajinu. Zahvalni smo europskim institucijama što su ujedinjene u stajalištu o ruskoj agresiji na Ukrajinu te na uvedenim sankcijama. Na taj način se još jednom potvrdilo e, dakle provedba restriktivnih mjera prema Rusiji zbog njezine agresivne politike i Europska unija je ponovno pokazala da e, želi zaštititi osnovna načela međunarodnog prava. i mi smo za nastavak takve politike. Da, vidim vaše znakove. Mi od Europske unije i njezinih institucija očekujemo da ne nude izliku Rusiji mijenjajući razloge i e, Mijenjući razloge i riječi. Hvala. A sada pozivam gospodina Auštrevicijusa. On je izvjestitelj za Moldovu u odporu za vanjske poslove Europskog parlamenta. Hvala lijepa Heidi. E, dragi gosti, doista vrijeme je priznati da smo dosta toga postigli. 2014. i 2015. bile su godine velikih priprema i novih promjena koje su nas evo dovele do 2016. Ja vjerujem da će 2016. biti godina transformacija, pravih transformacija i doista pravih rezultata. Samo nekoliko stvari u vezi sa e, sporazumima o pridruživanju sa ove tri zemlje. Dakle, tu se radi o jednom e, Situacije gdje Rusija e, vrši pritisak na svoje e, susjede, a Rusija, a Evropska unija ima jedan potpuno drugčiji pristup. Dakle, to je nešto drugo. Mi ne tretiramo svoje susjede kao e, visoka, odnosno kao nekoga koje je od nas e, koje je niži od nas. Dakle, to moramo priznati suštinu e, toga ali e, u partnerstvu čak i Europska unija mora priznati da mi moramo primijeniti čak i strukture koje primjenjujemo ovim partnerstvima. Mislim da nam je potrebno više e, osoblja koji rade na tome u Europskoj komisiji jer i naši partneri traže više podrške. Čak i naše delegacije, naše izaslanstva moraju E, dobiti veće ovlasti u suradnji sa e, ovim zemljama i onda se nadam da ćemo puno više postići. Hvala lijepa. Sada bih e, pozvala Gija Žožolijanija iz Gruzijskog parlamenta da uzme riječ. Hvala lijepa. E, želim vam zahvaliti na ovoj vrlo dubokoj analizi e, trenutnih procesa u Gruziji i drugim istočnoevropskim zemljama. Dopustite također da odgovorim na jedan od aspekata reformi, jer reforme su institucion, imaju institucionalnu, ali i ljudsku dimenziju i mnogo je lakše promijeniti stvari e, nego promijeniti ljude. Dakle, mi radimo na reformama e, kako bismo postigli neovisnost sudstva, neovisnost sudaca. Međutim, e, ti ljudi nemaju naviku raditi neovisno godinama nisu tako radili i neovisnost od vlasti trebala bi biti popraćena i neovisnošću od utjecaja političkih stranaka i e, mnogih drugih utjecaja. Samo u tom slučaju možemo osigurati e, fer i pravedno e, sudstvo. Mislim da smo na dobrom putu što se tiče reformi našeg e, pravosuđa. A sada bih pozvala gospođu Tatjanu Ždanoku da uzme riječ. Hvala lijepa. Ja bih htjela postaviti pitanje povjerenici Jurovoj, ako je moguće. Nadam se da ćemo imati vremena za odgovore. Govorili ste o promjenama u e, ukrajinskom zakonodavstvu, spomenuli ste zakon o radu, E, zakone koje se tiču prava seksualnih e, manjina. što je o, sa drugim zakonodavstvom, osobito o e, kaznenim postupcima? Ja znam da za sada nema ograničenja pritvora, istražnog pritvora, odnosno pritvora prije suđenja i mnogi se zatvornike drži u pritvoru i po godinu dana i više. Drugo pitanje e, što se tiče istrage događaja u Odesi 2. svibnja 2014 e, da li je nađeno tko je bio odgovoran za to i da li e, će te odgovorne ljude doseći pravda. Što se tiče ukrajinskog pravosuđa, mislim da se sa E, pitanjem, e, tim pitanjem doista mora pozabaviti. Hvala lijepa, moram vam reći da još imamo 12 minuta i zato ja vjerujem da svi želite čuti barem kratke odgovore naših panelista, ali ja tu još na popisu imam nekoliko e, članova odbora i zamoljena sam da E, spomenem i pitanje nizozemskog referenduma. Pa bih sada zamolila povjerenicu Jurovu da e, kaže neke svoje komentare prije nego što počnemo razgovarati o temi e, referenduma o kojem je bilo riječi i danas u razgovoru sa nizozemskim ministrom. Hvala lijepa. Hvala vam. Ja ću nastati biti kratak. Htio bih istaknuti nekoliko tema koje nisu spomenute na ovom idiličnom sastanku. Mi u ovom parlamentu uvijek imamo idilične vizije, mm, kad je to naravno u skladu sa stajalištima NATO-a. A to je ono što brine naše građane. Ja sam htio nešto čuti o procesu ilegalizacije komunističke stranke. Čuo sam da u prosincu je ta stranka proglašena nezakonitom. To nas brine zato što mm, i još nas brine, i to smo rekli gospođi Mogherini, o neonacističkim elementima koji su prisutni i to prema novinarskim istragama u samom Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu obrane. Htio bih čuti nešto o tome. Zatim pozvali smo majku jednog momka koji je zapaljen u uh, sjedištu sindikate, svi sindikata u Odesi. Hvala vam. Hvala gospodine Juso. A sada ću se uh, obratiti povjerenici, eh, sada ću dati riječ povjerenici Jurovi. Hvala lijepa. Dakle, e, naša, naša opća načela ne tiču se samo zakona o radu, nego kompletnog e, zakonodavnog sustava koji e, treba zadovoljiti standarde i E, e, što se tiče e, nediskriminacije bilo koje skupine, bez obzira radili se o seksualnim manjinama ili o bilo kojoj drugoj kategoriji stanovništva. Dakle, ne smije biti diskriminacije. To je bio i dio tema razgovora e, kad sam bila u posjetu Ukrajini u rujnu. E, međutim, još nije bilo jasno na koji način će se e, to im uključiti u novi zakon o radu, kakve će formulacije biti upotrebljene. Međutim, postoji jedan trajni pritisak kako bi se visoki kriteriji e, e, borbe protiv diskriminacije primijenili u svim područjima. E, drugo pitanje je se ticalo ograničenja trajanja pritvora prije suđenja. U našim razgovorima tijekom mog posjeta Ukrajini nismo razgovarali o tim proceduralnim pitanjima, koncentrirali smo se uglavnom na e, kriterije kao što su neovisnost sudstva i funkcionalnost i profesionalnost i neovisnost e, javnog tužiteljstva. Dakle, mi imamo različite sustave i unutar Europske unije i zato e, što se tiče kaznenih postupaka tu postoje razlike među zemljama članicama ali pokušavamo izvršiti utjecaj e, i u tom e, pogledu kako bi se prava optuženika zaštitila kao što su pretpostavka nedužnosti i e, tome slično, ali također i unutar Europske unije europska razina ima e, ograničene e, nadležnosti jer je to na nadležnosti nacionalne razine, a mi se više koncentriramo na sustavna pitanja u sigurno ćemo imati prilike ponovo se pozabaviti ovom, kasnije se pozabaviti ovim pitanjem. E, da li bi gospođa Maternova htjela odgovoriti ili komentirati? Ne. Onda gospođa Šmit e, ima riječ. E, hvala lijepa. Htjela bih reći samo dvije, tri stvari. Prvo, potpuno se slažem da je potrebna prava implementacija. Također se slažem e, za, da postoji potreba za e, da e, da parlament ima nadzornu funkciju i da postoji važna uloga civilnog društva naravno. Naravno da su slučajevi nasilja potpuno neprihvatljivi bez obzira s koje strane dolaze. Htjela bih jasno reći da ću nastaviti e, čvrsto podupirati e, teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, e, a također kontinuirano tražimo od obje strane da konsekventno primjenjuju točke sporazuma iz Minska. To je važno. I posljednja točka što se tiče neonacista povjerenica je govorila o našim zajedničkim naporima u borbi protiv diskriminacije bez obzira e, po kom e, osnovu, ali tu se naravno radi i o borbi protiv diskriminacije e, etičkih manjina. To je naravno i dio toga je i borba protiv ekstremizma i radikalizma. Hvala lijepa. Helga, znam da sam zapravo diskriminirala neke zastupnike Europskog parlamenta, ali barem sam e, e, ih sve jednako diskriminirala. E, molim vas za razumijevanje da smo najprije htjeli omogućiti predstavnicima nacionalnih parlamenta da uzmu riječ. Gospodine Šuško, izvolite, imate riječ. U redu, hvala. Ja samo želim e, izraziti e, općenito našu zahvalnost. Mi pred sobom imamo jedan put. Vrlo je važno da e, agenda koju imamo na papiru je gotovo jednaka sa onom, onim što vi imate na svom papiru, na svom stalu, stolu. Tako da ćemo ostvariti sinergije u po, u našoj suradnji u mnogim područjima kako bismo e, postigli novu e, Ukrajinu, novu Europu i novo istočno partnerstvo. Hvala lijepa. U redu, hvala lijepa. Ovaj razgovor ovim ne završavam. Zastavljamo, nastavljamo e, u 13 i 15 sati. Dakle, međutim nastavljamo sa radom u drugoj dvorani i to u dvorani 5G2, 5G2. E, ja se uzdam u naše zastupnike, članove odbora i osoblje Europskog parlamenta da će vam pomoći da nađete tu dvoranu. Sada ćemo imati kratak e, ručak e, na trećem katu, u restoranu na trećem katu, ručak koji će se sastoji, sastati od sendviča, a popodne ćemo nastaviti sa radom u tri panela. Hvala lijepa svima.